Mesdames, Messieurs, bonjour. L'ordre du jour, le projet... Dame i gospodo, dobar dan. Nadam se da možemo usvojiti prijedlog dnevnog reda, osim ako imate nekih prigovora. Dominik, imaš prigovor, izvoli. Gospođo predsjedavajuća, ja sam protiv zapisnika sa posljednjeg sastanka na kojem za mene piše da sam gospođa predsjedavajuća. U redu, gospodine Rike, mi ćemo to e, primiti na znanje. Ne znam, možda to ukazuje na neku vašu buduću pomicanje. Ali shvatili smo da ne želite da vas se zove gospođo predsjedavajuća. U svakom slučaju možemo nastaviti. Dakle, zapisnik od e, prvog drugog godine može biti usvojen. Nemamo nikakvih priopćenja. A to znači da možemo odmah preći na razmenu gledišta sa europskim koordinatorima mreže TNT. Nakon skoro pa četiri godine primjene uredbe TNT i CEF i uz pripreme za razdoblje nakon 2020. godine, čini mi se da je ovo prava prilika da sagledamo situaciju na centralnim e, koridorima koji danas e, predstavljaju glavni dio TNT-a, a na raspolaganju sa nama imamo ovdje europske koordinatore koji su zaduženi za koordiniranje ove osnovne mreže i koji će nas obavijestiti o posljednjim događanjima i budućim fazama ovog koridora prije nego što se završi njihov mandat. Razmjena, e, na, ova današnja razmjena ima za cilj vidjeti kakve izazove još imamo pred nama u ovih devet koridora koji su e, glavni i koji su prioriteti TNT-a kao i e, europskog sustava upravljanja željezničkim prometom i morskim autocestama. Dakle, govorit ćemo ne samo o provedbi E, uredbi za koridore, već isto tako ćemo govoriti o nekim horizontalnim pitanjima kao što je smanjenje e, ugljika, digitalizacija, financiranje i ulaganje. Dakle, ulaganja su nužna kako bi se cijela mreža upotpunila. To je prioritet danas s obzirom na e, pripremu budućeg proračunskog okvira. Poštovane kolege, zastupnici, molim vas da pozdravite toplo naše europske koordinatore mreže TNT. Ovdje ću vam ih predstaviti, dakle gospodin Groš koji je tu, vi ste koordinator za istočno e, mediteranski koridor, gospodin e, Seši vi ste koordinator za Atlantski koridor, gospođa Katrin e, Trotman, koju dobro poznajete, ona je koordinator za e, Sjeverno more i Baltički koridor, e, zatim gospodin Bodvig za Baltički i Jadranski koridor, gospodin Balas, vi ste koordinator za Sjeverno more i Sredozemlje, zatim gospodin Simpson, kako ste gospodine Simpson? Vi ste koordinator za e, morske autoceste. Dobrodošli. A također ste i e, bivši predsjednik odbora za promet. Veliko nam je zadovoljstvo što ste ovdje danas sa nama. Gospođa Karla Pejž, vi ste koordinator za koridor Rajna-Dunav i gospodin Vink, koordinator za RTMS, Europski sustav upravljanja željezničkim prometom. Gospodin Vojšijovski, evo pokušala sam to pravilno izgovoriti, vi ste koordinator za eh, Rajnu i Alpe. Svima vam želim dobrodošlicu. Ovo je rasprava koja je za sve nas e, jako važna. Imam dojam da se sa gospodinom Pavelom e, Vojčijevskim e, viđamo skoro svakog tjedna jer imamo dosta zajedničkih tema. Koordinator koridora za skandinavsko-mediteranskog koridora kao i koordinator za sredozemlje, gospodin Birnkošt i gospodin Koks, nisu mogli biti danas ovdje sa nama, ali će ih predstaviti gospodin Balaš i gospodin Voj Hvala vam što ste danas tu sa nama. Moram vam napomenuti da će ova rasprava mišljenja se odvijati u dva dijela. E, svaki dio e, će biti uveden govorom naših koordinatora. Nakon izlaganja će uslijediti rasprava, imat ćete priliku postavljati pitanja, gospodo zastupnici. A europske koordinatore molim da nam ukratko predstavlje svoj rad. Znam da to neće biti lako jer imate samo pet minuta na raspolaganju, ali vas ipak molim da se držite dodeljenog vremena kako bismo mogli imati vremena za raspravu pitanja i odgovore. U prvom dijelu rasprave ćemo govoriti o financiranju europskih eh, projekata i dat ću riječ eh, gospodinu Bodevigu i gospodinu Sešiju. Dakle, zajedno za tu prezentaciju imate nekih pet minuta. Znam da to nije lako, ali evo pokušajte. Da, pokušat ćemo. Hvala najljepša, gospođo predsjedavajuća, dame i gospodo. Veliko zadovoljstvo mi je biti ovdje sa vama e, u ovom prvom izlaganju zajedno s kolegom profesorom Bodvigom ćemo predstaviti izvješće o napretku o izvješću CBS koje je objavljeno prije dvije godine na zahtjev u rujnu 2014. godine e, neslužbenog vijeća za promet e, koji se održao u Milanu. Ovaj dokument vam je na raspolaganju. Naravno, organiziran je na isti način kao i prethodna izvješća. U njemu imamo i e, preporuke i mislim da iz ovog izvješća možete vidjeti kakav napredak je postignut u e, dvije godine. Mi smo zapravo smatrali da je ovo jedna važna tema i da moramo govoriti o tome kako uključiti e, resurse i kapital s obzirom da e, javni resursi i kapital se smanjuju, te stoga smo govorili o e, preprekama na koje nailazimo za ovakva ulaganja i koje sprječavaju privatno ulaganje u ovakvu vrstu infrastrukturnih projekata. Mi smo pokušali u ovom izvješću vidjeti što je učenjeno u protekle dvije godine i što se još treba učiniti s obzirom na sve ono što još nije riješeno i s obzirom na novonastale probleme. Također smo dakle pripremili ovo izvješće o e, napretku o kojem ću govoriti sada, ali ću pokušati podijeliti ovo izlaganje sa kolegom e, Bodevigom koji će također govoriti o izvješću. Drago mi je što mogu reći da je nekoliko naših preporuka već uzeto u obzir i da postoje e, političke mjere koje sada idu u pravom smjeru. Naprimjer, komisija je osnovala e, One Stop Shop za važne europske projekte i pomogla je e, poboljšanju projekta tehničke pomoći kroz savjetodavne hubove. Istovremeno postoje pravila koja su revidirana kako bi bila jednostavnija i e, predvidljivija. U skladu s tim e, izmijenjena je i e, uredba o skupnim izuzećima koja se tiče glavnih prometnih projekata, a to je jako važno za naše projekte mreže TNT. Također su postignuti ta postignuća glede financijskog tržišta uz e, uredbu sa, e, o e, stečaju broj 2, a sve to u cilju financijskih poticaja za dugoročna ulaganja u infrastrukturu. Također, drago nam je vidjeti da naš poziv za stvaranje jasnog okvira za javno-privatno E, partnerstvo je dovelo do objavljivanja smjernica od strane Eurostata. Na području financijskih inovacija e, došlo je i do prvog mješovitog financiranja koje je omogućeno za promet uz e, revidiranje uredbe o CEF-u. Ovo je samo početak, naravno još dosta toga je pred nama i moramo učiniti još više kako bismo mobilizirali dodatna sredstva koja treba biti uložena u prometnu infrastrukturu. To je ono na što se usredotočilo ovo naše izvješće. Mislimo da trebamo ojačati kvalitetu naših projekata koji su u tijeku, to će biti ključno za E, privlačenje privatnih e, financiranja za infrastrukturne projekte. Imamo otprilike 3000 e, projekata, potrebno nam je 500 tisuća milijuna od 2021. do 2030. godine kako bi se ti projekti realizirali. Još dosta toga treba poduzeti kako bi se uzeli u obzir mali projekti koji e, se jednostavno ne realiziraju zbog visokih administrativnih troškova. Potrebno je pronaći i dodatna financijska sredstva kroz na primjer e, potpunu primjenu načela e, onečišćivač plaća i korisnik plaća i kroz e, relevantne europske direktive. Naša ideja je vidjeti koji su pozitivni aspekti ovakvog financiranja i to naglasiti u budućim projektima. Također znamo da postoje i dodatni resursi na koje možemo računati kao na primjer e, sustav ETS-a, a općenito govoreći mislimo da pojednostavljena financijska uredba koja treba biti usvojena može e, povećati privlačnost ulaganja u ove projekte od strane država članica. A sada predajem riječ profesoru Bodevigu koji će nadopuniti ovo moje izlaganje. Gospođo predsjedateljice, gospođo Deli, Poštovani e, zastupnici, e, veliko mi je zadovoljstvo i čast biti ovdje sa vama. E, gospodin Seki vam je već rekao nekoliko riječi o izvješću o napretku i rekao koje su naše preporuke. Ja se sada želim usredotočiti na dvije preporuke koje su za nas jako važne, a to su preporuke koje se tiču pojednostavljivanja postupaka za e, javnu nabavu i e, financiranje. Tu govorimo o po, e, na jednom od koridora govorimo o povezivanju između e, Češke i Austrije jer se tu e, radi o prometnoj infrastrukturi koja je dosta zagušena. U Austriji se djelomično to financira od strane CEFA, a u Češkoj sada finaliziramo okolišnu procjenu kako bismo dobili sve dozvole za projekt. Kao europski koordinatori tražili smo rješenja za probleme koji su pred nama, ali e, tu ne postoji dovoljna koordinacija vezana uz e, dozvole za e, zemljište i vlasništvo nad zemljištima i to je ono što nas spriječava u realiziranju ovih projekata. To nije jedini projekt koji se suočava sa ovakvim problemima kako bismo e, pojednostavnili e, postupak izdavanja dozvola i javne nabave moramo se usredotočiti na ključno načelo politike TNT. Zato nam je drago što glavna uprava MUV na našu preporuku započela studiju o o dozvolama. Tu postoje jasne smjernice o izdavanju dozvola, a također nam je drago što je komisija u trećem e, paketu za mobilnost uključila i preporuku za pojednostavljivanje europske uredbe o dozvolama kako bi e, olakšala funkcioniranje TNT-a. Sada se priprema nacrt te nove uredbe na temelju studije o e, izdavanju dozvola i drago nam je što će sada postojati samo jedno tijelo za izdavanje tih e, dozvola. Europska unija tu može igrati veću i snažniju ulogu. I za ove dozvole, e, te dozvole će se izdavati izravno na temelju kriterija iz europskih e, propisa, a to tijelo koje je zaduženo za izdavanje dozvola će djelovati kao one stop e, shop. U oba ova slučaja mi smo predložili e, konkretne vremenske granice za izdavanje dozvola kako bismo skratili to vrijeme. Preporučili smo da se e, nekoliko zahtjeva za dozvolu objedini onih dozvola naravno koje se mogu tumačiti e, prema individualnim kriterijima. Također se uzima u obzir i procjena na okoliš ovih projekata koje za koje projekata za koje se traži dozvola. Zato je važno e, pojednostavniti i dobro usmjeriti nacionalne e, projekte koji će e, rezultirati jedinstvenim izvješćem o utjecaju na okoliš ovih projekata. Poštovani zastupnici, na ovaj način vam želimo predstaviti biti ono o čemu govorimo u izvješću o napretku, a zaključit ću na sljedeći način. Kao europski koordinatori naporno smo radili u posljednjih nekoliko godina analizirajući i e, uspostavljajući e, glavne projekte e, osnovne mreže TNT. E, naše financijske potrebe se mogu zadovoljiti samo kroz jake investicijske planove Europske unije koji se moraju sastojati od tri elementa. Moramo imati e, stabilnu komponentu bespovratnih sredstava e, kroz prekogranične projekte ili projekte koji će povezati različite koridore ti projekti se mogu realizirati samo kroz jak CEF. Zatim potrebno je imati e, jake europske e, financijske instrumente na temelju kojih ćemo prikupiti financijska sredstva za rentabilne projekte. E, tu mogu sudjelovati i nacionalne banke za povećanje kapaciteta, na primjer e, e, zračnih e, luka ili pomorskih luka. Tu se određeni procenat financiranja može ostvariti samo kroz mješovite financijske instrumente. To je jako važno za tranzicijske projekte, a to su projekti koji se ne oslanjaju u potpunosti na bespovratna sredstva, ali isto tako i nisu potpuno samo održivi. Radi se dakle o mješovitom financiranju koje e, je vrlo toplo dočekano od strane promotora i e, smatramo da su ovakvi mješoviti instrumenti za prometnu infrastrukturu budućnost e, ovih projekata. dakle, radi se o mješovini, mješavini ulaganja kroz bespovratna sredstva i drugih instrumenata i na to se želimo osnati u budućnosti. Hvala. Hvala na ovim prikazima. Sada ću dati riječ gospodinu Grošu. Izvolite. Imate pet minuta. Hvala, gospođo predsjednice. Ja bih htio vas informirati o situaciji napretka svih koridora, a naročito mojega. Mi smo e, sada u trećoj generaciji rada za sve koridora. E, projekti su u tijeku projekti za blisku u budućnost 2020. 2022. i 30. Važno je reći e, u ovom radnom planu koji vidjeti situacije koridora E, rezultate, napredak koridora. Imamo ovu prekograničnu viziju i zajedničke europske e, kriterije koje će svi prihvatiti. E, I treća faza, treća generacija, trebamo rašlanati jezik CEFA i TNT-a, govoriti o ekonomskim ulaganjama za klimu, i e, za nove tehnologije. To su aspekti koji su jako važni u, obzoru 2020. do 30. 13 milijuna radnih mjesta će se stvoriti u, u stvaranju ovih koridora. A o aspektu klime će govoriti moji drugi kolege. Ako pogledamo sada E, ovaj istoč, istok, e, istočni Mediteran, taj koridor, to je moj koridor da tako kažem, mi smo s, e, imamo 415 projekata iz devet država članica. Upravo za taj koridor 140 projekata E, imamo 482 projekta koji e, u Asvota je 1 e, do 500 milijuna eura. Dodana vrijednost tih projekata jeste njihova prekogranična karakteristika o, što također znači da u Orient East Med što se tiče izravnih financiranja globalno govoreće angažirali smo 92 e, e, izvođača u Belgiji e, imamo sredstva za ovaj Orient East Med koridor će to predstavljati direktna ulaganja od 2 milijarde eura u u svim izvještajima koridora vidjet ćete zanimljive karte, recimo e, slučaj Rajne. Ovdje vidite zeleno, to su kriteriji e, rezultata. Isto vidite za, e, za Aha, za unutarnju plovidbu tu se vodi debata u Njemačkoj, e, razgovaramo i sa Češkom jer želimo e, postići cilj da postignemo unutarnju plovidbu e, koji moraju zadovoljiti naše kriterije. U našem pristupu koordinatora mi smo angažirani i u dijalogu fleksibilnih kriterija što se tiče ulaganja vidjet ćete u svim izvješćima e, jednu kartu koja će vam dati ulaganja gdje se ona e, događaju i koliko iznes, iznose ekonomija je važno poglavlje e, socioekonomski efekti su naročito važni ne zanima nas samo financiranje, već i učinak na bruto domaći e, proizvod. U, imamo cifru od 7 milijardi eura u periodu od 2020. do 30. Kao koordinator zanimam nas također e, e, zanimaju nas drugi aspekti kao na primjer prekogranični aspekt Napravili smo analizu svih prekograničnih problema koji su povezani sa tehnikom. Interoperabilnost, a s druge strane e, operativnost mm, u smislu razvoja, tehničkog razvoja nekih regija e, vi ćete jedan, jednu schemu o, koja će vam pokazati probleme. Apsurdno je investirati jednu milijardu ako u svim koridorima imamo deset sati čekanja da sve postane operativno na nacionalnoj razini. Na kraju e, zašto novi CEF? To, e, u prvom redu imamo sada Eh, imamo projekte od 40 milijardi eura. Eh, prekogranični pristup je vrlo važan eh, i treće. U budućnosti trebamo vidjeti vezu između osnovnih mreža, core network, i drugih aspekata. osamdeset posto 80% naših sugrađana žive u tim zonama a što se tiče financiranja, e, bez izravnih plaćanja i financiranja nećemo imati rezultata. E, stoga e, ovaj instrument treba reformirati. To je važno ne samo za promet, već za cjelokupni ovaj, razvoj Europske unije. Hvala lijepa gospodine Groš. Gospodine Vink, imate pet minuta. Gospođo predsjednice, e, e, poštovani zastupnici, e, reći ću nešto gdje se nalazimo sa slavnim projektom RTMS. Mnogo ljudi ne razumije što, ne razumiju što to znači. Mi govorimo o nešto vrlo konkretnom u smislu da danas E, broj kilometara koji su opremljeni sa sustavom e RTMS je 4000, a do 23. ćemo imati otprilike 70.000 tisuća kilometara. E, glavni Glavna realizacija koja se dogodila jeste mi smo zamijenili 23 različitih sustava u Europskoj uniji jednim sustavom. E, to je prihvaćeno od strane svih država članica. E, to je jedinstveni e, sustav signalizacije u Europi. Imamo stabilne specifikacije. Imamo osnovnu konfiguraciju tri Neke države članice E, su još na osnovnoj konfiguraciji 2, a kompatibilnosti e, e, su također vrlo važne. Mi smo odlučili adaptirati, usvojiti tehnički stup četvrtog željezničkog paketa kako bismo mogli primijeniti specifikacije RTMS-a i e, osnažiti ove agencije kako bismo bolje proveli interoperabilnost kako bismo stvorili e, e, mogućnosti za realizaciju moramo imati realistički plan provedbe moramo imati vremenske rasporede imamo i detaljni akcijski plan koji slijedi ono što se planira E, i, kada se stvari trebaju događati. Ne govorimo samo o tehničkom aspektu, već i financijskom aspektu. Moramo opravdati investicije u ove koridore. E, neke države članice gledaju što će dobiti u smislu povrata ali e, mi možemo opravdati sve investicije Koristi su sljedeće. Imat ćemo veći kapacitet e, uvođenjem ovog sustava. Pred deset godina kad smo počeli e, govorili smo o e, povećanju kapaciteta do 50%, a danas možemo reći da smo došli do 30 do 40%, ako ne i više. Druga stvar je velika pouzdanost, točnost to vidimo u nekim slučajevima, na primjer e, e, veza između Berlina i Minhena e, gdje je pouzdano sada mnogo bolja nego što je to bilo u prošlosti. Smanjili smo troškove održavanja, imamo sada specifikacije u osnovnoj konfiguraciji 3, imamo bolji sustav signalizacije tako, e, ne govorimo o 2 do 3 posto, e, već o mnogo većim ciframa. Jedna stvar koju želim pocrtati jeste govorimo o, e, investicijama, Matije Groš o tome je o tome govorio, ali to važi za sve koridore. Interoperabilnost RTMS je faktor interoperabilnosti, ali imamo i mnogo drugih mjera koje su moguće, koje ne koštaju mnogo, ali koje znatno poboljšavaju interoperabilnost. Preko, govorim o prekograničnim aspektima, postupcima autorizacije, odobravanja, E, to treba pojednostavniti e, zašto treba imati te e, komplicirane postupke kad idemo iz Njemačke u Belgiju i da iz bilo koje zemlje u drugu zemlju. Govorimo o malim investicijama koje su izravno proizvodne. Smanjujemo troškove to su e, veliki e, koraci naprijed u, našem e, radu. Stoga smo sada u kritičnoj fazi i moram, moramo insistirati na sljedećem. Dajte nam sredstva da idemo dalje kako bismo ostvarili planove do 2023. godine. Želimo do tada pokazati da e, smo na dobrom putu i da ćemo do 2030. imati dovoljno iskustva kako bi se cijeli plan realizirao. Evo, to je moja molba kako bismo išli dalje. Imamo odličan projekt, taj će e, projekt ujediniti Europsku uniju E, zajedno ćemo poboljšati i mobilnost i gospodarstva Europske unije i u robnom i u putničkom prometu. Znamo što radimo, znamo kamo idemo i znamo kada trebamo biti gotovi. Hvala lijepa gospodine Vink. E, gospođa Trutman imate pet minuta, izvolite. E, nemamo mikrofon, e, gospođan. E, ratifikacija između baltičkih sporazuma između baltičkih država mi imamo i ažuriran CBA za baltičke države imamo financijsku podršku je od 1,6 milijardi eura za Poljsku e, i 3,1 milijarda od, e, od e, ukupne svote od 3,1 milijarde. Imamo sve veći broj inovativnih projekata u koridoru, 23 projekata na 78 što e, znači da je on posvećen inovacijama. Možemo također vidjeti da koridor ima utjecaj na jačanje ekonomskog aspekta i ekonomske dimenzije. Utječe na radna mjesta, 2 milijuna radnih mjesta godišnje do 2030. godine. Također vidimo da koridori mogu e, promicati inovacije jer e, se e, hvataju u koštac sa tehnološkim e, izazovima. Moramo koristiti inovativne solucije i to na prekogranični način. Imamo niz inovativnih vodećih projekata u ETS, održivi robni promet, kako bismo razvili zajedno ove nove tehne tehnologije i e, organizacijska e, rješenja. Imamo i solucije za čisti promet kao i alternativne načine prijevoza. E, imamo bolju logistiku kako za putnički, tako i za robni promet. Jedan aspekt toga je automatizirana vožnja Eh, imamo vrlo dobro, dobru suradnju između privatnog i javnog segurnog. Također infrastruktura alternativnih eh, goriva. U, u, u koridori mogu pospješiti korištenje tih goriva, dobro koristiti eh, postojeće fondove E, koristiti nove mreže za alternativne goriva u svim državama članicama. E, imamo e, već mnogo iskustava u tome, u, recimo u čistim vozilima. Moramo osigurati daljnji napredovanje u čistoj tehnologiji i mobilnosti E, imamo 340 e, stanica za punjenje u raznim državama članicama e, a to će poteći i nove inicijative u 2023. godini. 200 stanica za punjenje u velikim urbanim centrima Prema tome e, surađujemo sa mnogim operaterima e, u 20 zemalja. U Rotterdamu imamo vrlo dobre primjere kako e, možemo surađivati. Imamo električnu mrežu javnog prijevoza ova tri projekta su sada uh, u procesu potpisivanja sporazuma. Što uh, očekujemo od CEFA? Promet mora igrati značajnu ulogu u održivim prekograničnim projektima. Ako želimo postići zajedničke ciljeve za europski transportni sustav, E, e, CEF mora koristiti takovim e, političkim ciljevima poput vodećih projekata, miješanje sa drugim projektima, projektima unutar EFSI-a, na primjer, kratkoročno i dugoročno gledano. Moramo koristiti inovativne solucije, to je već mnogo puta rečeno. u, u prometnoj industriji e, e, snabdevačima energijom tu imamo e, dugoročne planove uključujući privatne i javne aktere evo toliko sam htjela reći hvala vam lijepa na pažnje. hvala lijepa gospođo Trotman i zadnji govornik je Gospodin Balaš, imate e, pet minuta. Hvala, gospođo predsjednice. E, ja... Ja sam zadužen za koridor Sjevernog mora e, i Sredozemnog mora, dakle počinje sa od Škotske i dolazi do Marseja, uključuje Pariz, Lille, vezano je za Luksemburg i Nizozemsku i Belgiju. Ovo je iznimno e, gusto područje jer šest država članica predstavljaju 20% ukupnog stanovništva, govorim o 28 država članica, a 26% BDP-a što e, odražava duljinu e, stvarnih veza radi se o regiji koja uključuje gotovo 7000 km željezničkih tračnica gotovo 4000 vodnih puteva, isto toliko cesta 21, pomorske luke 25 luka u kopnenom prometu. Imamo vrlo ambiciozan program rada, upravo sam završio nacrt trećeg programa rada koji ima velik veliku perspektivu 350 projekata, a globalni e, ulaganje radi se o 17 milijardi eura investicija. Glavne problemi, samo da dam nekoliko e, primjera, je povezivanje sena i šeta, povećanje Eh, pristupa eh, pa, eh, Parizu, Dunkerku, Belgiji kako bi se stvorio kako bi se stvorila jedna mreža visoke protočnosti preko mreža, pomorske veze, prekogranične veze i mnoge druge morate znati da se radi o e, projektu temeljenom na vodi je 70% e, novca na raspolaganju zapravo trošimo na e, riječne putove i na morske lukove. Intermondalo se nešto na što polažem posebnu e, pozornost i to naravno dovodi do novih ciljeva i novih rezultata u našem poslu. Istodobno se bavimo po prvi puta u povijesti e, europskih prometnih projekata vezano sa željeznicom e, rijekama, pomorskim i zračnim lukama, pa čak i cjevovodima. Dakle, razmišljamo o međupovezanosti E, riječnih putova e, mostovima te povećavamo e, kapaciteta zaleđa kako bi sve bilo međusobno povezano. ciljevi su raznoliki. Multimodalnost uključuje modalne prijelaze, veze između željeznice, cesta i drugih modaliteta prometa, pametne karte Eh, alternative sa jednakom eh, pristupačnošću i rentabilnošću modalne eh, brodove, izbjegavanje uskih grla, prebacivanje cestovnog prometa na riječni promet i naravno radimo sa modalnim čvorištima i e, drugim e, problemima e, prometnih gužvi kako bi postigli promet koji je neškodljiviji po okoliš do dvije 2018. je, je godina intermodalnosti što je što naglašava to je važan aspekt. I dopustite da završim sa onim što nam zapravo stvara najveću brigu, ne samo u povijesti Europske unije, već i proljetnih E, projekata, a to je Brexit. Ja ovdje predstavljam jedan koridor koji uključuje Ujedinjenu kraljevinu i buduće nekoliko e, elemenata e, pregovora o Brexitu su još nejasni, mi se usredotočujemo na pitanjima kako izbjeći nove prepreke kada se radi o prometnim pravcima posebno kada je riječ o irskoj granici, kako zadržati ili poboljšati e, e, kopneni, dostup Irske prema e, europskom kopnu, kako kombinirati s mojim kolegom Brianom Simpsonom E, e, dakle pomorske autoceste. Pokušavamo predstavljati unatoč svim poteškoćama ideju da je integritet i kontinuitet ovog koridora treba zadržati koliko je najviše moguće, naravno ovisno o budućim financijskim aranžmanima između Ujedinjene kraljevine i ostatka Europske unije. Izgrađujemo budućnost i pokušavamo e, vladati ne samo E, te poteškoće već i brzu e, izmjenu vlada, već želimo e, predstavljati dugoročne interese Europske unije i to je, ovaj koridor je dobar primjer. I na posljedku, to je koridor koji povezuje četiri, druge, četiri druga važna koridora koji predstavljaju najindustrializiraniji i najnapučeniji dio Europa. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Hvala gospodine Balas. Sada otvaram raspravu. Gospodin Vin van de Kamp je prvi tražio riječ. Ja se ispričavam jer ću morati otići na e, odbor za e, zapošljavanje te će me za to vrijeme zamijeniti moj potpredsjednik gospodin Rike ne budite tužni vratit ću se dakle najprije gospodin Wim van de Kamp imate četiri minute maksimum na raspolaganju izvolite Hvala vam lijepa E, Hvala najljepša, gospođo predsjedavajuća. dat TEN-T een van de beste projecten is van de Europese Unie. En misschien is het college van coördinatoren wel e, belangrijker na skupini, e, na sastanku koordinatora, jer je na sastanku koordinatora odvijaju se važnije stvari nego na sastanku Europske komisije razmišljam o onome što je rekao gospodin Balaš. Naime, vlade dolaze i odlaze, međutim koordinatori ostaju. I smatram da je to vrlo važna poruka. E, o EU se puno razgovara, no e, ljudi nedovoljno govore o ovim projektima. Kada sam se prvi puta bavio paneuropskim prometnim koridorima. Ljudi su razgovarali o cestama i e, željezničkim vezama. No, vi se sada bavite mobilnošću, digitalizacijom. Nitko nije razgovarao o e, prometu usluga. Prošlog tjedna smo glasovali o, inicija, e, dakle, o izvješću na vlastitu inicijativu i moram reći da je u tom pogledu došlo do značajnog e, razvoja događaja. Naime, o e, prometu se sada razgovara kao o usluzi i kada govorimo o usluzi, govorimo o infrastrukturi i o gradovima. Ali to nije sve. Jedan od koordinatora je o tome govorio i e, želim zahvaliti gospodinu Vodaviku što je naglasio dakle napredak koji je e, postignut, slažem se s vama, svakako trebamo pojednostaviti postupke, a kada se radi o subvencijima i bespovratnim sredstvima za projekte iz paneuropskih prometnih koradvare, moramo tu vrlo jasno definirati stvari mnogi projektu često ne dobivaju bespovratna sredstva zbog postojećih postupaka koje treba, e, a što se tiče fondova, oni su e, e, korisni za koridore ili ne. Dakle, kakvo je stanje stvari? A nešto što je vrlo važno za današnju raspravu, smatram smatramo da e, ono što mi možemo učiniti na razini e, država članica. Gospodine e, Bodevik, jeste li već razgovarali s gospođom Merkel? Ili jeste li govorili sa talijanskim predsjednikom vlade, gospođo Tratma? Jeste li vi o tome s njim razgovarali? Jeste li razgovarali o tome sa predsjednikom eh, eh, eh, gospodinom Orbanom? O CEF-u i pitanje je isto gospodinu Krasu. Ako ministri financija nisu u to uključene, nećemo ništa moći postići. Dakle, potrebno nam je lobiranje na nacionalnoj razini za instrument za povezivanje Europe. To je veliki projekt. i vidimo neprestano moramo također razgovo, razgovarati i o regionalnim sredstvima. Dakle, radi se o velikom projektu, ali e, izložen je kritikima zbog e, vremena što je e, potrebno da bi se nešto dogodilo. U nezazemski ERTMS e ostvaruje vrlo polagani napredak. E, potreban nam je sučelje sa e, Njemačkom kako bismo mogli razgovarati o radovima. A isto tako trebamo poraditi na pravodobnoj reakciji. Gospođo Trautman. Što se tiče proračuna, možete li to objasniti? A što se tiče Brexita, slažem se s vama, gospodine Balaš. Da deset projekata TNT-a moramo nastaviti s njima. A u izvješću Balaša rečeno je da je 2018. godina multimodalnosti i multimodalnog prometa. Trebamo razmisliti o svim projektima na tom polju. Pogledajte Švicarsku i pogledajte tunel Gotthard. Je li utvrđena određena stopa na 323 eura i jesu li spremni za e, plaćanje. lo mucho que se ha Hvala lijepa. Sada e, nisam mogla čuti sve i moram e, malo pričekati Dakle, hvala lijepa na ovom uvodu, hvala lijepa koordinatorima. Jasno je rečeno e, da će biti sve teže pronaći e, novac koji trebamo za ove projekte. Sada bih željela saznati ima li već e, određenih stvari koje su učinjene kako bi se pronašli novci, dakle o eurovinjeti. Dakle, jesmo li spremni to pripremiti, ali ta vinjeta je pro, zapravo povezana s toliko problema tako da to, taj projekt još nije ugledao svjetlo dana. Sve smo to čuli, ali ne vidimo ništa konkretnog. Dodana vrijednost i CEF, to je jasno, ali u ovoj kući kada se govori o e, e, novim projektima nakon 2020, e, obzor 2020. I ja sam uvijek na novo pokušavala unijeti u cijelu priču i CEF, no iskreno rečeno ne postoji svijest o tome o, ne, postoji svijest o dodanoj vrijednosti za e, tih inovativnih e, projekata e, i, CEF koji bi onda iz... A što se tiče pitanja Brexita, posto proračuna više nećemo imati, to kažu svi i iako se to tako čini, kao da su znakovi vremena će ići prema štednji E, dakle, teško će biti postići baš 100%. E, vi to bolje znate, dakle možda bi trebalo razgovarati i razmisliti o tome e, ne bismo li trebali zapravo obvezati vijeću da zaista, zaista odstupe od nekih stvari kako bi se inzistirano na prekograničnim stvarima i kada dakle da prekogranične projekte onda moraju dovesti do do e, suradnje država članica da to zaista mora biti obvezujuće. Potom e, se E, određena sredstva e, ako se ne potroše mogu ponovno vratiti e, u fond da bi se potrošila negdje drugdje. Što se tiče EFSI-a prijedlog je da se veći dio toga mora uložiti u izgradnju prometne infrastrukture. Trebamo vidjeti kako možemo osigurati da možemo imati dodatne fleksibilnosti za europske projekte i za europske ciljeve kada se radi o zemljama koji imaju deficita, razmišljam tu o Francuskoj, Španjolskoj, znate kakvi su problemi. Treba postojati um, malo olabavljenja zlatnog pravila u vijeću kako bi e, obvezni projekti vezani za prioritete ne bi trebali biti nešto što onda ulaze u prekomjerni deficit tih e, zemalja. Ne bismo li trebali tražiti samo novac, već i određena jamstva od vijeća koje će nam omogućiti da ostvarimo projekte jer postoje puno stvari koje se ne događaju ne samo zbog nedostatka financijskih sredstava, e, nešto što smo e, do sad zanemarili i smatram da je povezano sa radnim mjestima u ime Europske unije. Ta radna mjesta čini se da negdje nedostaju nekim zemljama ili nekim regijama. Mislim da je važno e, biti svjestan što je učinjeno vezano za mobilnost. Dakle, ako postoji mobilnost u željezničkim koridorima ili na riječnim putovima, to moramo znati tako da nitko ne bude isključen. A što se tiče e, održavanja, moramo to imati na umu. Hvala vam lijepa. Gesine Majeste. Hvala vam. Hvala lijepa. ispričavam se što sam i morala propustiti jedan dio prezentacija, tak, stoga Eh, ne mogu puno toga pitati. Možda Dominik eh, želiš iskoristiti jedan dio eh, pitanja koordinatora, ali da nisam čula sve, dakle, i ne bi željela pitati nešto što je već rečeno. Kod gospođe Trotman sa, sa Rail Balticom, dakle, općenito pitanje, jeste li zadovoljni sa sadašnjim stanjem stvari? naime mi smo tijekom jedne delegacije Trana pogledali stanje sa e, Rail e, Baltica, dakle radi se o vezi Baltike sa Njemačkom e, u dalekoj budućnosti to bi bila veza željeznicom velike brzine, dakle to je prvo konkretno pitanje, a što se tiče ETS-a tu nisam ništa čula, ali Mene to jako zanima. Naime, tu su dvije različite stvari. Prvo, kako izgleda s Njemačkom, e, je li e, napredak zadovoljavajući jer e, ja sam Njemica, ali znama, znam da situacija nije uvijek bila u najboljem. Znam da je Austrija bila puno razvijenija nego Bavarska. Je li se to među međuvremenu promijenilo? Je li se za zaostanje? A što se tiče drugog pitanja vezanog za Brexit, u kolikoj mjeri Brexit ako se dogodi, ja sam optimist i nadam se da će nestati, ali moramo se svakako pripremiti na to da će do, njega doći. Može li nakon Brexita sa sustavom željeznica u Ujedinjenoj kraljevini bit će e, e, problema zato jer se taj projekt neće moći nastaviti u e, Ujedinjenoj kraljevini, a gospodin Balaž Velika Brita, Britanija je uključena u vaš koridor i taj koridor će u potpunosti biti prekinut i znam e, da e, sam e, prometni sektor si postavlja pitanja jer će tada doći do prekida i teško je onda odgovoriti na to pitanje ali u kojoj mjeri smatrate da za Irska, za Irsku, e, koliko je moguće zapravo održati prometne pravce preko Ujedinjene kraljevne bez dodatnih poteškoća, e, koliko to Dakle, ja tu iskreno e, govoreći ne vidim rješenja. Ja ću tu zastati to nisu, to nije pet minuta, ali nažalost nisam čula većinu prezentacija, ne mogu, možda neću postavljati ona pitanja o nečemu što je možda već rečeno.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 Hvala lijepa. Također se želim zahvaliti na prezentacijama. Moramo biti samo kritični i e, žao mi je što nema više zastupnika koji e, e, bi saslušali ove prezentacije. Naime, radi se o nečemu što se tiče svake zemlje. Dakle, dajemo puno novca, puno angažmana i malo mi je neugodno da ne, to ovdje nema toliko zastupnika. Postoji li koordinacija između koordinatora? jer neke koordinate se zacijelo presjecaju. E, dakle, možete li nešto dakle reći o tome kako funkcionira suradnja među vama? Jer i treća stvar koju bih želio e, čuti, čujemo za, e, da većinu projekata postoji europski novac, no što se tiče dakle europskog novca E, postoji dakle novac za izgradnju, ali ne i za održavanje. Neke države članice nemaju novca održavati neke e, dionice. Možda kao jedno opće, e, opća primjede. A što se tiče eurovinjete, s europskim smo novcem financirali neke projekte, cestovne projekte, ali nema još uvijek e, dakle e, vinjete ili cestarine. Kako je vaš stav? Kako je to pod e, zemlja? Dakle, vi ćete dobiti europski novac, ali samo onda ako to uzmete u obzir. Švicarci su pokazali koliko se može novca uložiti u željezničke projekte. Gospodine Bodevik, Češka, Austrija, to je problem. Ima informacije da kod jednog cestovnog projekta e, predsjednik komisije je rekao e, Česima ne, e, već ćemo na neki način nadvladati pitanje vezanih za zaštitu okoliša. Imam tri pitanja za povjerenika koji nema vremena. Ako je to točno, to znači da Europska komisija e, krši svoje vlastite zakone, e, naravno, jako bi me zalima imate li e, informacije o tome. Gospodine Groš, 13% na željeznički promet. Kako ćemo onda ostvariti naše klimatske ciljeve ako i dalje ulažemo u cestovni promet, nećemo ostvariti ciljeve zaštite okoliša. I prije svega kada se radi o prekograničnim problemama, za mene to nije samo pitanje tehnike, već političke volje i cijene kada željeznicom iz e, na, e, e, putujem u Gozele, dakle karta je jeftinija, ali ja ako idem preko Grlica, onda je cijena dvostruko veće. Dakle, dakle nešto što nije e, e, spojivo sa europskim ciljima. E, drago mi je da sada dolazi do sve veće harmonizacije, dakle nemamo više razlika koje su postojale prije. Moje pitanje bi bilo, jer je sada razjašnjeno da Eurostat i ERA ne E, ne inzistiraju na svoje i egoistične interese, je li to sada razjašnjeno da, e, e, da informacije su zajedničke kako jednoj tako drugoj informaciji da, agenciji da mogu dobiti informacije. U Njemačkoj imamo problem Berlin, između Berlina i Münchena što od početka je pre, bila velika sramota, ali vjerujem da je to sada riješeno i tu bih želio imati onda i ciljane informacije. Što se tiče gospođe Trautman, kod vas mi se e, naravno e, zanimam za Rail Baltiku. E, ugovor je sklopljen, postoji li sada linija dakle bilo je pitanja o samoj ruti je li to sada razjašnjeno Radili se na tome da se točno definira ruta, tu bih rado čuo. Gospodin Balaš, 17% e, za e, e, riječne i druge luke, to je još jedno pitanje vezano za Brexit kojeg međutim neću ponavljati. Još jednom hvala lijepa na prezentacijama i ćemo i dalje u kontaktu. Mikrofon. Mr. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Na samom početku želim pozdraviti sve koordinatore. Uživao sam u izlaganjima i htio bih postaviti nekoliko pitanja glede europskih susjeda. Dosta govorimo o zagušenosti u prometu i rješavanju tog problema u državama članicama, ali mislim da trebamo imati na umu i širu sliku te e, uzeti u obzir e, zemlje istočnog partnerstva ili e, zemlje zapadnog Balkana. To su naši susjedi. Upravo zbog toga se želim usredotočiti na pitanja koja ću postaviti gospođi e, Trautman i e, gospodinu Balašu koji su zaduženi za ove dvije regije. Što se tiče pitanja Zapadnog Balkana, svi znamo i sjećamo se, ako se ne veram, da je došlo do proširenje trans europske prometne mreže na Zapadni Balkan. To je urađeno za vrijeme E, samita e, zapadne Europe u e, Beču pod okriljem takozvanog berlinskog procesa. Svi su to naravno pozdravili i rekli da je to ogroman korak za cijelu regiju. Ali da li vi kao koordinatori Mislite da je došlo do poboljšanja što se tiče Zapadnog Balkana i svih tih koridora i zemalja istočnog e, partnerstva, na primjer e, prometna mreža Ukrajine, kako je povezana, što vi vidite na terenu kada razgovarate s ključnim ljudima iz prometnih uprava i Također načuo sam da je potrebno proširiti vaš mandat na zemlje Zapadnog eh, Balkana. I gospodine Groš, čini mi se da ste mi vi rekli da je komisija rekla da se radi o nekim tehničkim problemima koje oni moraju ažurirati kako bi proširili vaš mandat i kako bi to uskladili sa vašim novim nadležnostima. Pa me zanima je li došlo do toga na kraju? Ili ne? Jedno pitanje je za gospodina Vinka glede RTMS-a. Znamo da postoje određene razlike između novih i starih zemalja kada govorimo o prometnim pitanjima. A kada govorimo naročito o RTMS-u, zanima me postoje li neke E, razlike između e, novih zemalja središnje i istočne Europe i starih zemalja zapadne Europe. Jeste li primijetili da je došlo do nekih razlika u provedbi e, standarda RTMS-a? Hvala gospodine Deli. Gospodin Kirkus, tri minute. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Evo, neću ponoviti ono što je rekao gospodin Van den Slažem se s njim i želim se zahvaliti e, našim E, govornicima. Ovih posljednjih nekoliko godina u Grčkoj se zanemarila željeznička infrastruktura u odnosu na cestovnu infrastrukturu. Također postoji takozvani klijentelizam e, u vladi u proteklih nekoliko godina. Sve to je dovelo do situacije da imamo e, kineske, njemačke ulagače u e, našim e, lukama i cestovnoj infrastrukturi postoje novi projekti za povezanost e, Grčke sa Bugarskom. To su sve jako važni projekti i također se radi na povezivanju Dunava sa Grčkom rijekom Dakle, više projekata je u tijeku i to su projekti koji mogu biti od velikog interesa za privatne ulagače. No, do sad, kao što je rekao gospodin Kramer i slažem se s njim, e, se najviše koristimo željezničkom infrastrukturom jer je ona najbolja i gospodin Groš je govorio o infrastrukturnim, infrastrukturnim projektima koje moramo poduprijeti, koji će nam pomoći da ne kaskamo više za drugima i da se izborimo sa e, birokratskim problemima s kojima se suočavamo. A što se tiče e, Balkana, Zapadnog Balkana, zahvaljujući pomoći Europske unije, mislim da idemo ka e, rješenju problema koje imamo sa bivšom Jugoslavenskom e, republikom Makedonijom. Mi naravno pokušavamo riješiti probleme sa Albanijom, također uz pomoć e, Europske unije. Tu imamo problem e, sa jednom gospodarskom zonom. Dakle, mi također pomažemo Europskoj uniji jer u Europskoj uniji. Jedan od prioriteta je razvoj prometne mreže e, na zapadnom Balkanu i mi se nadamo da će sva kašnjenja do kojih je došlo u Rumunskoj, Bugarskoj kada se radi o povezanosti s Grčkom e, biti uskoro riješena. Hvala gospodine Girkos. Evo ja ću na kraju također postaviti pitanja, nakon toga ću predati riječ koordinatorima. Najprije što se tiče financijskih aspekata, e, gospodine Bodvig i gospodin Seki, vi ste u vašim izlaganjima govorili koliko su važne uredbe o financijskim e, instrumentima, ali isto tako uredbe koje se tiču financijskih tržišta. To je važno. E, neke kolege su govorile o dvojbama glede volumena e, ulaganja koja su nužna i ja se također slažem s tim dvojbama. E, ono što želim naglasiti je sljedeće. Financiranje infrastruktura, prometnih infrastruktura, europsko financiranje infrastruktura je policiklično. Dakle, imate tu CEF, ali isto tako i druge europske fondove, na primjer regionalne fondove, e, kohezijski fond e, ili fond za RDF Dakle, postoji više načina financiranja europskih projekata, no tu se suočavamo s problemom upravljanja. Vi kao koordinatori ste u stanju vidjeti tko je zadužen za tu koordinaciju. Ponekad imamo dojam da ta koordinacija ne postoji e, jer na primjer upravljanje instrumentom CEF je centralizirano, to obavlja izvršna agencija, a upravljanje e, europskim fondovima, fondovima je decentralizirano i pripada državama članicama. Dakle, pitam se na koji način se sve to može iskoordinirati. Zapravo mislim da nije iskoordinirano i mislim da to predstavlja stvarni problem. A možda zbog toga E, dolazi do neučinkovitosti jer e, Europa dakle izdaje financijska sredstva na više različitih e, mjesta koja jednostavno nisu dovoljno iskoordinirana. Što vi kao koordinatori mislite o tome? Mislim da je ovo jedno od ključnih pitanja jer vidjeli smo za vrijeme posljednjeg financijskog okvira da su neki ljudi koji su se bavili regionalnom e, politikom jednostavno ukinuli financiranje e, za prometnu infrastrukturu kroz e, fond RDF što mi se čini besmislenim. Evo što se tiče RTMS-a Prvo što želim reći je da financiranje RTMS-a, kao što ste i vi to rekli gospodine Vink, e, je financiranje koje e, dovodi do povrata na ulaganje. To je jedan od rijetkih sektora koji dovodi do povrata na ulaganju. E, je li privatni sektor zainteresiran za to financiranje, na povećanje kapaciteta, na održavanje prometne mreže i poboljšanje usluga? jer ja možda nemam iste brojke kao vi, ali evo ako povećamo za 30% kapacitet određene linije, to predstavlja dosta novca. I da li u tom slučaju ulaganja u RTMS nisu nešto drugačije od drugih. Zatim imamo isto tako i financiranje e, e, opreme ove željezničke mreže. Što mislite o tome? Imate li neke prijedloge za to? I posljednje pitanje glede RTMS-a. Radi li se tu o osnovnom financiranju za e, komponentu 1, 2 ili 3 ili pojedinačno, iako su jedne kompatibilne sa drugima. I pitanje za gospođu Trautman. Što mislite o predlozima iz baltičkih zemalja da se e, uspostavi e, infrastruktura pod ruskim nadzorom koja bi bila na europskom teritoriju i e, da li bi u tom slučaju europska infrastruktura koja se nalazi na sjeveru bila dijelom te mreže. I posljednje pitanje za gospodina Balaša. Imate li izvješća e, o radu ekipe Barnier? Budući da vi se bavite pitanjem i Brexita, možda imate uvid u ta pitanja o kojima biste nam možda mogli reći nešto više. Gospodin Kramer, e, evo, poklonit ću vam još minutu. Mikrofon. E, minutu, ali sa mikrofonom. Gospodin Gruber e, e, rekao da imamo deset tisuća tih kilometara u RTMS, ali nemamo lokomotiva. Imamo li sada telekom lokomotive na novom sustavu RMTS? Ili imamo tu razlika? Odlično pitanje. Pa sada Predajem riječ našim koordinatorima, dat ćemo im riječ, imat će četiri minute otprilike na raspolaganju kako bi odgovorili na pitanja koja su im upućena. Najprije predajem riječ gospodinu Bodeviku i gospodinu Sekiju. Imate pet minuta recimo na raspolaganju. Možete podijeliti tih pet minuta. Dogovorite se. U, Počet ću pitanjima na koja su izravna pitanja. Gospodin Van den Kamp, vrlo kratko. EPSI i tu imamo prometnih projekata, ali s našeg stanovišta premalo. E, to, tu imamo uglavnom mala poduzeća to je jedan dio instrumenata. Mi smo pozivali, pozivali na to da moramo eh, jačati blending, dakle miješanje. Mi smo se koncentrirali na uh, izvještaje o napretku CBS-a. E, sada smo imali 23 milijarde cefa u ovom e, e, financijskom periodu imamo i također slične svote za sufinanciranje zemalja članica. Ako to sada udvostručimo, onda ćemo imati faktor 1 prema 5. Trebamo vrlo stabilno financiranje CEFA, više od onoga što sada imamo ali e, pregovori su zbog Brexita otežani. Zatim, e, gospođa Senden je pitala, e, imamo vrlo dobre rezultate, 97% korištenja, to je na vrhu korištenja E, svaki ulagač je imao e, dvostruku makroekonomsko značenje. E, prekogranična suradnja, da, to trebamo postići. Glavni problem je sinhroniziranje u vremenu propusnosti mreža. A gospodin Kramer, E, nisam e, čuo e, to govorkanje ali zahtjev je, i to je točno definirano europski projekti na bazi europskih zakona oni moraju slijediti propise i javne nabave i dodjeljivanja ugovora Nemamo standarde za ekološke pitanja. Imamo vrlo e, kompliciran e, proces e, procjenjivanja i to dovodi do zaostajanja i odlaganja. Moramo imati jednostavnije postupke a sada kratko o koordinacija koordinatora. Da, imamo niz koridora koji se preklapaju i normalni postupak je da kada vodimo pregovore e, onda pozivamo kolege koordinatore ako vremenski nisu u mogućnosti da to učine Eh, onda nam šalju svoja stajališta. Svaki eh, ima eh, pravo da 100% dođe do izražaja ono što on kaže. Kod CEFA želimo postići ciljeve, želimo da europska prometna mreža postane funkcionalna Imamo naravno i nacionalne interese tu. E, kod svakog zahtjeva nemamo europsku dodanu vrijednost. E, moramo e, regionalne aspekte koncentrirati sve više na moramo se više orijentirati na koncept koridora. tim, tako ćemo s novcem moći više postići Promet je usluga, to je točno. E, imamo i software i hardware kod prometa. Koordinatori se jako brinu za hardware, ali kad imamo brzih dobitaka, e, onda to čini hardware mnogo smislenijim. To je e, to čini CEF jednim od najsmislenijih projekata u Europi. Profesor e, Bodovig, Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Evo samo još e, nekoliko elemenata kako bih nadopunio odgovor gospodina Bodeviga. Naravno da mi pokušavamo uključiti što je više moguće ministarstva i ministre financija, ali ne možemo to eh, učiniti tek tako. Najprije nam je vaša potpora tu potrebna, a isto tako pokušavamo dokazati da će novac biti ispravno potrošen i da će E, dovesti do rezultata koji se mogu usporediti sa drugim europskim projektima i da su to projekti koji su na, na europskoj razini. Moram se osvrnuti na komentar gospodina Rikea glede upravljanja e, CEF-om na europskoj razini i upravljanja regionalnim fondovima na nacionalnoj razini. Mislim da trebamo e, ići ka izravnom upravljanju na europskoj razini onih investicija koje se tiču važnih infrastrukturnih projekata. Imamo tu primjer kohezijskog fonda. Više od 10 milijardi eura eh, je nešto čime se upravlja kroz Europsku agenciju i to je jako dobar primjer i mislim da se to može primijeniti i na druge europske fondove. Gospođa Jala Sender je pitala kako zajamčiti da svaki da ti projekti budu e, dugoročni, da ne budu zaboravljeni kada e, nas smijene ili kada se vlade smijene. Komisija e, namjerava objaviti jednu ili dvije provedbene odluke uz pomoć vlada koje će zajamčiti dugoročnost tih projekata bez obzira na smjene e, vlada. Znate da mora postojati zalaganje za realiziranje tog projekta i na nacionalnoj razini i na europskoj razini. Također ste spomenuli takozvano zlatno pravilo. To je vrlo osjetljiva tema, neću sada e, zalaziti u nju, ali e, znajte da je uz Eurostat e, lako shvatiti ovo moje mišljenje na koji način ova vrsta investicija utječe ili ne na izračun duga. Eh, objavljene su smjernice za to prošle godine, svi su njima zadovoljni. Ja mislim da postoji još manevarskog prostora za poboljšanje i mi ćemo naravno pokušati raditi na tome na najbolji mogući način. I mislim da sam ovim nadopunio ono što je rekao moj prijatelj i kolega maločas. Hvala. Hvala, sada predajem riječ gospođu, gospodinu Grošu. Nekoliko minuta imate na raspolaganje. Mikrofon, molim. u željezničkom prometu smo kod 38% eh, projekata ja sam rekao koliko imamo projekata. U ovoj regiji je to vrlo teško. To moramo reći. Željeznicu dovesti na onaj nivo koji je potreban za koridor. Neke zemlje gdje imamo najjače projekte, na primjer Grčka, ali sjeverno od Grčke imamo problem za koncept koridora E, sa prioritetom željeznice. E, to svi znamo, e, sve to ovisi i o zemljama članicama, a sada Balkanska regija. Imamo li jasni mandat? Nemamo za sada mandat jer nakon sastanaka u prošlosti E, imali smo e, sastanke o balkanskoj regiji onda smo vidjeli da su neke države članice direktno zahvaćene u tome ali neke države članice Europske unije se nisu složile s kartama s tom prezentacijom koridora sa vezama između EU-a e i balkanskih regija stoga smo smatrali da je vrlo važno da imamo ovaj sporazum o sukladnosti i za budućnost planiramo posebnog koordinatora za balkansku regiju kako bismo imali e, iste kriterije. Što se tiče financijskog aspekta, e, tu imamo povjerenika Hana koji je odgovoran za to. Mislim da smo na jednakoj liniji kao on Imamo i e, bilateralne probleme, to se mora politički riješiti prije no što možemo govoriti o uspješnici na ovom području. Ali to je naravno i dalje važno za nas. Za ostala pitanja, kratka pitanja Vim, e, promet, rekao si, e, je usluga, naravno. Da. Katrin Trautman i ja smo imali zajedničku pripremu za e, promet. Katrin će možda govoriti o tome. Ovaj e, aspekt poštujemo. Ne radi se samo o koridorima. E, moramo te koridore dovesti i u gradove kako bi se ta usluga i dalje vodila u istom duhu E, to je za mene prvi most i prvi korak u e, e, da CEF na nivou komisije mm, to je zanimljiv instrument i gospodin Oettinger je s nama razgovarao kako bi saznao kako argumentirati u budućnosti Činjenica jeste da države članice moraju tu biti uvjerene. Ne govorimo samo o novcu, već i o konkretnim projektima. Moramo državama reći, evo, to su jasne liste po državama. Morate dati novce, morate to sufinancirati. Mislim da bi to e, za mene bio naj zanimljiviji pristup. Što se tiče strukturnih fondova i koordinacije, dati ću osobno mišljenje. E, potpuno se slažem kad, imamo kad vidimo novce koji se ulaže u e, države članice e, pomoću strukturnih fondova. Povezanost sa CEF-om je vrlo važna E, e, ne smijemo samo uzimati novce iz strukturnih fondova moramo bolje orijentirati korištenje strukturnih fondova u prometu ako e, sutra imamo globalni pristup, kornet i tako dalje, tu svaki može naći svoju ulogu i svoju važnost. U pristupu, zajedničkom pristupu koridorima i e, regionalnom razvoju. To je e, budućnost naših projekata Evo, e, zaključno ću reći da e, je e, proračunska pravila zemalja članica, to je problematično u nekim članicama. Toga smo svjesni. Pa kažemo da treba uvesti više fleksibilnosti i dodanu europsku vrijednost u sredstvima za financiranje koje su stavljena na raspolaganje od strane e, članica euro, e, e, se sredstva prečesto koriste za ono što države članice same ne financiraju i to ne važi samo za bogate zemlje za siromašne zemlje već i za bogate zemlje Eh, mm, ti se novci koriste za održavanje infrastrukture mm, eh, mm, eh, sutra moramo reći mi investiramo a vi morate paralelno investirati ulagati u održavanje infrastrukture hvala lijepa evo malo ste dulje govorili to ide na uštrb drugih koordinatora Imate e, četiri minute, izvolite, gospodine Vink. E, razna pitanja koja su postavljena, e, evo, gospodin Van de Kamp je postavao pitanje vremenskog rasporeda. Tu imamo akcijske planove E, zemlje članice koordiniraju i integriraju programe. U Njemačkoj govorimo o njemačkom planu. To je vrlo važno što se tiče lokacije. Složili smo se ne samo sa ministrom prometa, već i ministrom e, financija. Imamo sedam prekograničnih sekcija i to će se e, realizirati u razdoblju od 18. do 23. godine E, imamo fragmentaciju kroz akcijski plan, međutim to treba integrirati. Mm, e, da, zadovoljni smo načinom e, razgovora sa Njemačkom. Njemačka ima plan koji još nije službeno objavljen i imaju plan digitalizacije koji podržava Deutsche Bahn E, imamo projekte s ministarstvom i e, e, sa parlamentom i komisijom mm, što se tiče odnosa sa Velikom Britanijom. U prvom redu vidimo veliki interes Ujedinjene kraljevine u razvoju našeg sustava. Moramo to integrirati s onim što je Balaš rekao u smislu politike E, nemamo razloga e, da oni neće biti zainteresirani za ono što mi radimo. Nećemo mijenjati naš sustav u Europskoj uniji e, zbog toga što bi to tražila Ujedinjena kraljevina. To je nemoguće. Što se tiče pitanja gospodina Kramera, održavanje E, se također uzima u obzir. Što se tiče kilometara, imamo 4000 e, kilometara koji su opremljeni, a planiramo 70.000 tisuća e, kilometara koje ćemo opremiti u, od 2018. do 2023. Mislim da postoji potpuna transparentnost između Europske agencije i država članica sve to vrlo složene jer imate razne agencije, imate industriju, ali ERA e, igra vrlo važnu ulogu. E, ima veliku odgovornost u okviru četvrtog željezničkog paketa. E, u budućnosti imamo planove da od 2019. E, e, e, imat ćemo provedbu e, osnovne konfiguracije 3. E, to je uvjet dostavljača. Da, imamo razliku između država članica koje su nove i stare. Nove države članice i u prosjeku imaju vrlo zastarjelu infrastrukturu, pa to nije stvar samo obnavljanje signalizacije koje je u pitanju. Treba obnoviti cjelokupnu infrastrukturu e, i opremu. Stoga e, je to različito e, i programi to uzimaju u obzir. E, postavljeno je pitanje gospodin Rikej, o javnom privatnom partnerstvu. Da, dobivamo privatne partnere, na primjer u Nizozemskoj. Privatni partneri e, sudjeluju u programu ulaganja. Mm, e, I oni osiguravaju interoperabilnost Uh, uzimamo u obzir one ponude koje su smislene. Uh, uh, surađujemo sa francuskom vladom i francuskom željeznicom veza Paris-Lyon. Trebaju četvrtu željezničku prugu. Mm, mm, nova pruga će koštati 4 milijarde eura ali budući da povećavamo kapacitet e, od 13 vlakova ćemo sada to povećati na 18 vlakova pa će se tu postići velike uštite. Da, to je ekstremno, ali to su razlike i e, prednosti ulaganja. Što se tiče obu E, osnovna konfiguracija mora e, biti provedena svugdje. E, akcijski plan, infrastruktura mora biti sukladna, a osnovna konfiguracija se mora provesti svuda sa jednakom opremom. Osnovna konfiguracija 2 i 3 su malo pomiješane mm. E, mi sada guramo osnovnu konfiguraciju 3 e, ona se može koristiti svugdje e, tu smo korigirali nekoliko grešaka i i popravili nešto što nije postojala u konfiguraciji 2. Zato imamo rješenje. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine Vink. Mislim da su sada svi govorili. Gospođa Trautman ima četiri minute. E, ja ću se u prvom redu e, pitanje gospodina Van de mobilnost kao usluga. Pitanje koje je postavio e, se tiče i infrastrukture. Naravno ima pravo da to pitanje postavi da li je to u, u okviru alternativnih goriva e, e, zatim imamo informacije i dostupnost e, usluga to recimo uključuje i parking tu ćemo, tu ćemo također imati uslugu E, možete ne samo parkirati vozilo, možete dobiti informacije i koristiti e, druge načine prometa. E, promet je usluga. Tu imamo mm, sjever Europe sa Velikom Britanijom, s njom možemo nastaviti, do Finske Imamo tu tri projekta koja se razvijaju o ATS-u. E, radimo na infrastrukturi e, e, i primjeni. Radimo na svim sektorima mobilnosti kao servisa. Koje su prepreke? Podcrtali smo mi koordinatori da trebamo surađivati, naša povjerenica gospođa bulce se s nama slaže. E, svi propisi koji sprečavaju e, e, interoperabilnost prometa, sve to treba premostiti. Što se tiče mjesta raja, mm, koridor Baltijsko more, Sjeverno more, željeznice E, dobivaju 4 e, milijarde za 24 e, projekata a samo 90 milijardi za puteve. imamo u, željeznicama određene koridore. Gospodine Rike, mm, E, ruske linije nisu uključene u naše koridore. Um, u Finskoj, na primjer, sve e, mreže su povezane i s Rusijom, um, ali to onda koristi druge fondove, a ne fondove CEFA. Što se tiče e, Baltičkog mora, E, jesam li zadovoljna situacijom da i ne e, projekt napreduje e, ali imamo rizik da ćemo imati odlaganja ako predugo budemo imali previše pregovora o jedinstvenoj organizaciji za provedbu ako se to produži E, e, onda neće biti dobro. Što se tiče e, natječaja za ponude, mi smo vrlo zadovoljni jer je to bilo vrlo korisno. Sada trebamo nastaviti s tim radom Eh, moramo dobiti i, i eh, ona zemljišna područja recimo eh, između Litve i Poljske. Tu trebamo osigurati terene za pruge. Međutim, dobro napredujemo na nivou Poljske. Poljska je odredila tri faze E, e, kako bi e, se došlo do granice sa Litvom. Prošlog veljače smo govorili o konačnoj trasi te pruge. Što se tiče livanske strane, oni još malo zaostaju. Da li je mjesto vodika osigurano između Belgije u Beneluksu imamo pokuse koji će e, biti e, važni za e, radit ćemo pokuse za lokomotive na pogon vodika mm, to radit ćemo i u automobilskoj industriji trebamo koristiti tu energiju i zaključit ću time da kažem da za željeznice e, e, mi koordinatori smatramo da željeznice mogu postati e, učinkovitijima, ali trebamo promijeniti mentalitet učinkovitost i protok, protočnost, sve je to work in progress. I na kraju gospodin Balaš. Hvala najljepša. Evo ja počinjem sa vašim pitanjem. Gospodine Rike, jesmo li u kontaktu sa ekipom gospodina Barnijeja? Ne, ne još. Mi smo spremni za to. Mi smo napravili inventar e, projekata na e, teritoriji e, Velike Britanije i u posljednje četiri godine sam sudjelovao skoro u svim projektima u Velikoj Britaniji i Sjevernoj Irskoj, tako da doista mogu reći da dobro poznajem situaciju i znam da glavna uprava MUV je jako dobro pripremljena za to. E, mislim da nismo daleko od toga da počnemo govoriti o sitnim detaljima. Još jedno drugo pitanje, gospođe Majsner, to je druga strana problema. Naime, e, udaljenost Irske dobiva se dakle tranzitna zemlja u sredini, to je jedna nova situacija. Mislim da prva dva pitanja za Irsku su prije svega granični otpravak e, robe na južnoj granici Irske. To je vrlo važno pitanje, a druga strana je fizička veza, dakle infrastruktura, takozvani e, kopneni most en dakle engleske i morska veza s Irskom. oba su e, važne, dakle ovo je nova situacija na prvi pogled, ali uvijek postoje presedani i presedane možda sa zapadnog Balkana se može koristiti jer tamo također postoje slične situacije Austrije prema Grčke gdje put vodi kroz druge zemlje. I u tom smislu Ujedinjena kraljevina bit će treća zemlja s velik, od velike važnosti, zato jer ta zemlja bila je 40 godina sastavni dio e, Europske unije, dakle postoje određena razmišljanja, no nije se možda e, toliko uznapredovalo u njihovoj razradi. Ovim zatvaramo e, prvi dio našeg eh, sastanka želim se zahvaliti svim koordinatorima koji su nam održala izlaganja. Bilo su to vrlo zanimljiva izlaganja, dali ste nam neke nove informacije i aktualizirali podatke o eh, ovim prometnim mrežama. Gospodine e, eh, Sedevig, vi ostajete tu, zar ne? Sada molim e, gospodina Simpsona i gospodina Vojčijevskog da nam se pridruže. Prelazimo na drugi dio sastanka. Gospodin Balaš će također nam se pridružiti. Brian koji je zapravo više navikao na ovo mjesto na kojem ja sad sjedim nego na mjesto na koje će sjesti. I evo, na samom početku predajem riječ Brajanu. Brajan, imaš pet minuta na raspolaganju. Hvala. Dominik. Hvala Dominik. Ehm, drago mi je što sam ponovno ovdje i kao što znate ja predstavljam postavljam eh, horizontalni prioritet, a to je, eh, to su pomorski autoceste, što je od ključne važnosti za eh, integraciju prometnih koridora Europske unije. Mm, dakle, Radi se o radnim programima koji se usredočučavaju na pomorski e, prijevoz i na jedno e, preko jednom dimenziji koja prolazi kroz e, različite sektore. E, naravno, važna je potpora energetskim ciljevima i svakako radi se o sektoru kojem je potrebno daljnja digitalizacija. Ulaganje u e, e, povezanost u promet i digitalizaciju od ključne važnosti i industrija se često previđa unatoč statističkim pokazateljima o trgovini. Tome zapravo e, dovodi do prvog komentara, a to je sinergija tijekom e, dakle u proračunu idućem proračunu Europskoj uniji želimo ostvariti komplementarnost različitih područja politike pri čemu e, naravno u samom srži treba ostati promet dakle uvođenje čistih tehnologija možemo E, naravno e, dovesti do inovativnijih, e, dakle ovaj sektor može u znatnoj mjeri doprinijeti drugim sektorima Europske unije. Radi se doprinos ciljevima Pariškog sporazuma istraživanje i inovacije je sektor koji je na granici između istraživanja i paralelno s time sa, eh, a što se tiče digitalizacije, e-dokumencije, eh, interoperabilnost između eh, prijevoza i carina, jedinstveni, jedinstveni mjesta. Dakle, sve to zahtjeva primjenu jedinstvenih informacijskih i komunikacijskih rješenja. Dakle, moje izvješće bit će objavljeno zajedno sa drugim koordinatorima i e, prioriteti su su e, nagla, e, bili naglašeni u travnju prošle godine tijekom posjeta ovog odbora. Radi se o dokumentu koji gleda u budućnost, pokušava vidjeti što pomorske usluge trebaju ponuditi u budućnosti. E, pomorski promet prola, e, dakle e, prožimaju različite elementi od inovacija, istraživanja, digitalizacije i prometa trebamo zapravo nadograditi na e, uspjehu 20 instrumenta te uvesti nova poboljšenja kako bi maksimizirali dodanu vrijednost Europske unije. Potrebna je sinergija između energetike, e, prometa i digitalne e, povezanosti treba biti istraženo temeljen na logici paneuropskih prometnih koridora Radi se o ulaganjima u energetska e, postrojenja, smanjenju emisija CO2, gotovo potpunog e, e, kako bi se ostvari europska rješenja treba nam bolja interakcija između prometa i energetike potom E, naravno su potrebne investicije u nacionalne mreže, a isto to vrijedi za alternativna goriva i za e, potrebne su nam ulaganje u velike e, skladišne kapacitete za plin, ali isto tako i financijska sredstva na nacionalnoj osnovi. Ovdje govorimo o nužnom kombinaciji velike infrastrukture i e, e, malih, projekata primjene u prometu. Kada razgovaramo o digitalizaciji, govorimo puno europskom e, jedinstvenom pomorskom prostoru koji nudi promet, ali isto tako trebamo ulaganja u e prometne dokument što naravno može poduprijeti e, program rada Europske komisije vezane za digitalizaciju. a to je konačno e, dekarbonizacija, bolja veza između istraživanja i promete, nešto što je nužno. Ako očekujemo da industrija e, značajno doprinese smanjenju emisija CO2, potrebna su danja investicija u razvoj istraživanje ne E, fosilnih goriva, dakle o e, vodiku e, i jasno i postoji jasan, jasan argument za sinergije pri čemu treba svakako testirati buduće tehnologije postoje više od 300 pomorskih luka, 40 40 i svakog dana nevidljivi na e, bešuman način. Oni e, prevoze i e, teret i promet. To se svakako ne smije previdjeti, ovaj važan sektor kada se radi o budućem planiranju proračuna. Merci beaucoup, monsieur Simpson. Hvala najljepše gospodine Simpsona. Sada predajem riječ gospođi Pejs. Izvolite, imate pet minuta. Merci, eh, members, here talk with eh, ja ću govoriti o koordinaru Rajna e, Dunav. Radi se o jednom fascinantnom koridoru. bitno je shvatiti da šest od devet država članica koji su uključeni u ovaj koridor dobivaju financijsku pomoć iz kohezijskog fonda. Bugarska, Češka, Hrvatska, Mađarska, Rumunjska i Slovačka to ilustrira da postignuća i e, izazovi koje ću vam predstaviti su u velikoj mjeri reprezentativni za sadašnje prilike, ali i prepreke u e, kohezijskim zemljama. To pokazuje gdje su, e, gdje su slabosti. Dva područja su vrlo važna na mom korideru, to su željeznice i da, Dunav. Ni, kroz povijest e, i jedno i drugo je povezivalo ljude, kulturu i ljude. Mi smo ponosni na to e, nasljeđe i trenutni programi omogućuju da Dunav igra centralnu ulogu koju zaslužuje. Kao što mi znamo, kada govorimo o trgovini, naravno e, dobri susjedi bolji su nego daleki prijatelji i naravno ključnu ulogu tu igra e, Dunav, stoga je za nas e, potrebno da se e, uklanjamo postojeće prepreke kada se radi o riječnom prometu, modernizirajući administrativne i online postupke. Značajan napredak je ostvaren od početka programa CEF 2014. CEF portfelj sastoji se od 24 e, e, akcija e, sa više od 30 milijuna eura koji se koncentriruje na tri područja intervencija. Prvo, to je poboljšanje infrastrukture, zatim pilot projekti vezani za učinak na okoliš i treće primjena programa kroz cijeli Dunav. Radi se dakle o riječnom putu uz Dunav koji će pružiti um, informacije o pličinama uh, rijeke kako bi se utvrdile uh, koje su um, mjere, prioritetne mjere za održavanje kako bi se osigurala uh, sigurna i dobra do, plovidba kroz cijeli Dunav jer smatram da svi vi znate kako E, tijekom niskih vodostaja ne možete ploviti Dunavom, stoga industrija i tvrtke e, su e, E, zapravo ne e, ulažu koliko bi trebalo zbog upravo te situacije na da sam ja na njihovom mjestu vjerojatno bi učinila isto. Politička e, predanost uključenih država i suradnja između dionika je naravno od ključne važnosti za pravodobnu provedbu ovog koridara, što više ključno je da se promiče E, zapravo vlasništvo e, tog projekta da regularne lokalne vlasti sudjelove u te i vidim da se to sve više događa na mome koridoru. Od početka svog mandata prije četiri godine govorim o željeznicama ostvareni su opipljivi rezultata i uspostavi, uspostavljene su e, one veze koje su nedostajali zahvaljujući financiranju CEF i to djelovanja 31 došlo je došlo je do sredstava od 3,5 milijardi e, eura više od 200 km željeznica su e, e, modernizirane u smislu elektrifikacije, omogućavaju povećanje brzine i više od 300 km e, pruga e, bit će, imat će signalizaciju prema sustavu RTMS-a. Bila su dva pitanja i gospodina Karamana o održavanju. To je veliki problem i zapravo sam jako bilo sretna što sam čula to pitanje jer ga uvijek postavljam. U e, Rumunjskoj puno željezničkih pruga je zatvorena zbog jedan e, od razloga je održavanje jer e, željeznička pruga koja se ne održava zapravo može ubiti ljude. Stoga je vrlo važno da održavanje bude na našoj e, pameti i da se za to trebamo pobrinuti. Naš ključni cilj jest održati jedan učinkovit sustav prometa koji E, pruža jedan kontinuitet e, prometne infrastrukture koje nadilaze granice Europske unije. U listopadu 2016. 16. sa zamjenicom premijera premijerka Srbije i, i izvršnim direktorom ENA i tada je potpisan prvi projekt sa Srbijom, cilj kojeg je bio uklju, e, e, izbjeći e, uska grla na Dunavu koji se nalaze u Srbiji. Radi se o takozvanim željeznim vratima. To je jedan od najvažnijih prekograničnih dionica koji zapravo omogućuje E, dakle e, plovidbu iz Bugarske i Rumunjske prema sjeveru, dakle prema Mađarskoj i Austriji. Ne treba posebno naznačaviti da je na, da smo suočeni sa nizom izazova u samoj provedbi, ali ja sam optimist stoga na našemu e, koridoru svaki se izazov smatra, smatra prilikom te želim želim da nam pomognete da te prilike iskoristimo. Radi se o složenim e, procesima vezanim za zaštitu okoliša koji bi mogli e, e, jedan od glavnih ciljeva i rezultata provedbe CEFA je postizanje južne suradnje između različitih dionika uključujući i uspostava mehanizma kao e, što je TITITI. Smatramo da je postizanje sinergije između plovidbe i e, prirode moguće u nekim projektima s potporom CEFA pokušava se razviti integrirani e, e, pristup e, upravljanju voda pri čemu se daje naglasak na razvoju prometa, ali se i pokušava zaštititi okoliša. Promjene u zakonodavnim propisima vezanim za nabavu često dovode do kašnjenja u provedbi projekata kao što je recimo e, studija jedne pokazuje u e, Rumunjskoj. Važno je da države e, članice daju svoju potporu tijekom cijelog ciklusa projekta. Dakle, Europska unija predana je razvoju održivog prometnog sustava koji nije samo odr, odr, učinkovit, već, e, već promiče, to je isto zahtjev budućnosti, jer ako u idućem višegodišnjem financijskom okviru ne vratimo se koridoru, onda sav ovaj novac i tu ću govoriti na isti način kao i Katrin, onda sav ovaj novac e, koji smo e, uložili je bio zapravo uzalud. No kako bismo zapravo odgovorili na izazove, dopustite da naglasim sljedeće. Trebamo proširiti zapravo i e, nadograditi one rezultate koje smo e, do sada e, postigli. Ne radi se samo o izgradnji dionica koji nedostaju, već stvari, stvarati pozitivan učinak za potrebno središnje upravljanje fondovima Europske unije i danje mogućnosti financiranje. Mislim da sam prekoračila svoje predviđeno vrijeme. Imam moramo zatvoriti koridore sa stajališta proračuna. razmislite naravno e, o našim poreznim obveznicima. Hvala na fleksibilnosti. Hvala gospođo Pejš. Vidim da vrlo strastveno govorite o onom ovim temama, čak ste si udvostručili vrijeme koje vam je dodijeljeno. Gospodin Vojkješovski. Vojčehovski. Vojčehovski. Mogu li vas zvati imenom? Molim vas. Pavel, evo, <laughs> Pavel, predajem vam riječ. Pet minuta. Hvala najljepša. Pokušat ću malo brže na ja, jeziku. Ja predstavljam eh, najkraći koridor, ali najzreliji koridor eh, i najviše multimodalni u ovoj godini multimodalnosti, to je Rajna Alpe. Eh, mi smo ostvarili E, napredak vezano za e, usklađivanje, a želimo biti usmjereni na djelovanje. A gospodin Vindekap je rekao da puno e, projekata ne napreduje zbog postojećih procedura i prvi projekt i na kojem želim čestitati Njemcima i gospodinu Grošeku iz Oberhausena bio je činjenica da smo počeli surađivati sa Emery to je bila nešto eh, eh, bilo je prosvjeda lokalnog stanovništva koji su protestirali protiv buke i eh, određenih pitanja vezanih za sigurnost. Dakle, počeli smo s tim projektom, ali najvažnije ono što nije bilo planirano, ali smo postigli, dakle nekoliko je tu projekta veza sa E, terminalima 1 i 2 na e, zračnoj luci Malpensa. To je projekt koji je finaliziran. Potom veza s lukom to je bio plan e, za projekt koji je korišten u EFSI Dakle, mi smo usmjereni na djelovanje, pokušavamo e, ostvariti i već i do 2020. imat ćemo 50% e, e, ostvarenog cilja. Dakle, više od 800 km je završeno. Zapravo, ključ uspjeha je pitanje upravljanja, to bih želio naglasiti. I kombiniranja e, dvaju pristupa od prema dolje i od ozdo prema gore. U fragmentiranom sustavu upravljanja u Europi trebamo upravljanje koje stvara e, CEF trebamo dakle zapravo utvrditi onaj definitivan e, put kojim želimo ići vodeći naravno računa o europskim vrijednostima postoje pitanje e, prvim e, kretanjima kao što je tunel Gotard u Švicarskoj. Dakle, oni koji počinju prvi i čekaju da drugi zapravo e, naprave svoj dio priča kao što su pristupne ceste. Stoga je potrebno da doprinesemo kroz CEF jer na ovoj razini pružamo e, odgovarajuće upravljanje i naravno suradnja s našim ključnim partnerima je od ključne važnosti. I želim e, zahvaliti e, komisiji za Rajnu za, na jakoj potpori i potpori digitalizaciju sustava razmjene informacija o rijeci i smatram da ovaj koridor E, koji također radi na pitanju problemu e, željezničke buke e, dakle tu su postoje male investicije koje proizvode vrlo učinkovite i opipljive rezultate. Spomenuo sam multimodalnost. Tu ta multimodalnost je Eh, bila istaknuta, stvari su se dokos, eh, dogodile, eh, čime s, čime smo, čime je došlo do saznanja da se ne oslanjamo u potpunosti na planove za izvanredne situacije u već u nekim slučajevima dolazi do preusmjeravanja prometa ne na željeznicu nego na kamione a to je nešto Dakle, svako ko u ovoj godini e, multimodalnosti moramo se pozabaviti pitanjima multimodalnošću, e, a ovaj e, koridor je najmultimodalniji. I na posljedku želim naglasiti ono što je gospodin Kramer naglasio, a to je da bez potpore bit će teško napraviti taj pomak sa cesta na željeznice Dakle, jedan od načina jest e, e, uvesti tri puta veće namete za teške kamione. E, predajem vam riječ, gospodine Seši. Hvala najljepša gospođo predsjedavajuća. Ja ću vam reći nekoliko riječi o Atlantskom koridoru. Pronaći ćete više informacija u trećem ratnom programu koji će biti objavljen e, sljedećeg e, mjeseca, odnos, a možda u travnju. E, tu su opisana važna postignuća kao e, jedan od e, najbitnijih projekata koji se financira kroz javno-privatno partnerstvo. Također smo u tom e, izvješću napisali probleme s kojima se suočavamo, naročito u Španjolskoj i Portugalu gdje jedan od projekata treba početi za par dana. Postoje neke manjkavosti koje trebamo E, poboljšati u narednim godinama elektrifikacija, e, dostupnost čistih e, goriva, dugoročnost projekata i tako dalje, ali ključni izazovi s kojima se suočavamo su pitanje interoperabilnosti na Iberijskom poluotoku, za to je potrebno dosta novca i vremena, a najbolja ideja bi bila u budućnosti pripremiti plan za ove dvije zemlje koje su povezane s ovim projektom uz vremenske rokove i tako dalje i možda ne bi bilo loše imati jedan poseban projekt na europskoj razini. U svakom slučaju Portugal i Španjolska vrlo dobro surađuju. E, osnovana je međuvladina radna skupina koja se zove AVEP i e, koja radi na ovim pitanjima, a mi naravno također surađujemo s njima, pokušavamo im dati poticaj kako bi e, ta suradnja koja je uspješna bila još uspješnija. Još jedan od izazova je prekogranična povezanost e, između Francuske i Španjolske. Francuska je nakon jednog od izvješća E, smanjila prioritet za neka ulaganja uključujući i prekograničnu povezanost e, sa Španjolskoj. Mi ćemo naravno to budno pratiti, još uvijek nisu donesene nikakve važne odluke i uvjereni smo da možemo biti optimisti te da će se e, važni aspekti ovog koridora ukazati francuskoj vladi kako bi znali da je to e, značajno za e, unutarnje tržište. Nekoliko e, riječi o nekim dodatnim aspektima. U mom prvom izlaganju zajedno sa gospodinom Bodevigom smo govorili o sadržaju našeg izvješća o napretku, a sada bih se htio osvrnuti na neka dodatna pitanja, nekih od njih smo se već dotakli. Najprije takozvani streamlining. E, mi moramo ići u ovome smjeru kako bismo radili na pojednostavljivanju postupaka. To smo vidjeli čak i iz ove današnje rasprave E, studija o pojednostavljivanju je objavljena 2016. godine, a zakonodavni prijedlog će biti predstavljen u svibnju. Mi se nadamo da će to biti uspješno. Neću se sada vraćati na pitanje inovativnih financijskih instrumenata jer smo o tome već raspravljali, ali u svakom slučaju moramo budno pratiti sve ono što će se dešavati u okviru CEFA u nekoliko narednih godina, u okviru budućeg VFO-a. Ne samo da će nam biti potrebna dodatna sredstva o kojima smo svi govorili, uključujući i zastupnike, već nam je potrebno i pojednostavljivanje. Potrebno nam je boriti se sa određenim izazovima kao što je na primjer uloga koordinatora koji bi također trebali možda sudjelovati u odabiru projekata kako bi bili bolje povezani sa radnim planovima različitih koridora. Moramo inzistirati na kvaliteti projekata, e, na više e, privatnih izvora financiranja E, koji e, se mogu ostvariti kroz pravne e, poslovne planove, a ne samo kroz obećanu povrat na ulaganje. Zatim, određena provedbana pravila se trebaju pojednostavniti jer to igra ogromnu ulogu u samom funkcioniranju e, koridora, tako da se na to trebamo osvrnuti, uključujući i sredstva koja dolaze iz mješovitih izvora financiranja. Trebamo izistirati i na projektima koja imaju dodanu vrijednost, koju uključuju RTMS, interoperabilnost i sva ona druga pitanja o kojima smo govorili danas. Dakle, to je sve jako važno u ovoj situaciji u kojoj e, nemamo dostatna sredstva i ne možemo pokriti sve naše potrebe. Hvala. Zahvaljujem. Sada bez danjeg odlaganja predajem e, riječ gospodinu Bodviku. Imate pet minuta na raspolaganju. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ja ću to malo koncentrirati jer sam već u diskusiji mnogo toga rekao. E, radujem se napretku na Baltičko-Jadranskom koridoru i to ću vam predstaviti. E, dakle, Sjeverno more je povezano sa Ravenom, e, Trstom i Koprom ono što vidimo jeste da infrastruktura koridora je vrlo dobro analizirana, ali vidimo i izvan toga napredak e, kod pruga, kroz e, elektrifikacije. E, tu infrastruktura odgovara zahtjevima TNT-a. Trebamo međutim i daljnja ulaganja tu imamo naročito e, deficite u e, prugama Poljske i Slovenije, ali one na tome rade. E, naši su zahtjevi bili preuzeti u nacionalne planove. planove. 35 milijardi eura će se uložiti u koridore 70 milijarde je već e, definirane. E, tu imamo veliki uspjeh. Vrlo je važno kod toga da upravljanje koridorima je, je dobro. Imamo jedan forum u kojima se sastajemo svi, sa svim dionicima klima e, tih sastanaka je vrlo dobra. Imamo e, tu uključene i luke i terminale. E, razgovaramo o mnogim temama. Jasno je da u graničnim projektima tu smo imali teškoće, ali sada imamo bilateralne i trilateralne sporazume to pokazuje da europska suradnja funkcionira. Imamo preko e, dvije milijarde eura koje su iz CEFA e, uložene u ove koridore. To pokazuje e, naše uspjehe. Prekogranične sekcije su sada važne Austrija investira sada na Zemeringu i na Koralpi. Alpi. Kao što smo već čuli, ono što smo uštedjeli u infrastrukturama, mi to gubimo na granicama. Trebamo brže rezultate. Trebamo se povezati i sa koridorom za robni promet 5 Moramo razviti e, neka daljna područja, ali niz projekata e, još nisu dovoljno sazreli. E, recimo klimatska održivost i tako dalje. Neke druge teme još zahtijevaju daljnji rad i doradu Eh, za blending im smo dobili 300 milijuna eura eh, eh, kohezijski fondovi su dakle otvoreni i za ovakove projekte o tome su se vodile mnoge diskusije u projektima 97 97% fondova je iskorišteno to je nevjerojatan uspjeh sljedeći VFO je odlučan za postizanje ciljeva TNT-a. Moramo finalizirati e, projekte koje smo počeli. E, bilo bi besmisleno da ne, ne dajemo dovoljno sredstava za ono što smo počeli. CEF pokazuje da smo postigli jednu e, dodanu, jasnu dodanu europsku vrijednost. Mm, mm, možemo se sada osloniti sve jače i jače na koncept koridora i inovacije se potiču ovim koridorima usvojeno je načelo use it or lose it e, i zbog toga smo isto tako uspješni um, kako je instrument djelovao e, dobro? Naravno, područja e, postoje na kojima stvari još moramo malo iznijancirati, To je jasno. Hvala lijepa. A sada ću dati riječ a gospodinu Balašu i gospodinu Vojčehkovskom. Gospodin oni će govoriti za gospodu koja nisu ovdje. Imate po pet minuta. Ja, Pat, Cox Da, nije tu, tako da ću ja govoriti sada o njegovoj temi, na engleskom naravno. Dakle, e, zatraženo je od mene da e, govorim o najkraćem e, koridoru koji za, za, a koordinator za njega je gospodin Pat Cox radi se o koridoru Sjevernog mora Sredozemlja i dakle mediteranski e, koridor dakle to je e, tri puta manji koridor nego e, koridor Rajne i Alpi koridor towards E, dakle, radi se o koridoru koji je nastao nakon e, ciljeva koji su e, zacrtani u uredbi o TNT-u. To je koridor koji ovisi o dostupnosti čistih goriva Radi se dakle o nešto drugačijem koridoru u odnosu na druge, ali o koridoru koji isto tako mora ispuniti određene zahtjeve kao i svi drugi koridori. Gospodin Cox je e, rekao po pitanju e, upravljanja da tu postoje novi elementi sedam novih e, ideja za laboratorije, radi se dakle o posebnom pristupu za e, peer-to-peer upravljanje i za stjecanje boljih iskustava o koridorima. Radi se o jako važnom projektu e, koji je u tijeku, ali tu imamo i dva prekogranična projekta. Jedan od njih je predviđen e, za 2027. godinu, odnosno da se završi do 2027. godinu i bit će 5 e, km dulji od najduljeg e, željezničkog koridora koji uključuje i tunel. Dakle, u budućnosti ćemo imati taj koridor koji će uključivati najdulji tunel na svijetu. Zatim imamo još jedan projekt koji je već E, dosta napredovao. Danska sudjeluje u njemu i financira ga, ali tu postoji pitanje prilaznih puteva, e, naročito u Njemačkoj, te zbog toga možda može doći do kašnjenja, a za sad je predviđeno da se taj projekt završi do 2028. godine 28. godine. Prioriteti za budućnost su e, dekarbonizacija, digitalizacija i korištenje čistih goriva. Hvala. Hvala najljepša. Gospodine Balas, izvolite. Hvala. Evo sad ću govoriti u ime gospodina Brinkhorsa koji je europski e, koordinator za e, mediteranski koridor. On je htio da govorimo o uspješnosti cestovnog koridora u Sloveniji koji je završen 2016. godine koji je zajamčio e, kopnu povezanost sa lukom Kopen. E, također e, produljenje željezničke prometne mreže sa terminala 1 i 2 u Italiji a također mnogi znaju da je tu važan Lion, e, Turin, e, povezanost e, između tih gradova, to će biti prvi takav koridor koji će iznositi 58 km, a tu postoji sudjelovanje dakle, Francuske i Italije. Predviđeno je da se tunel završi do za deset godina, dakle do 2028. Postoji druge neke prilike za nove željezničke mreže i povezanost između Liona i Torina. To će nam omogućiti da pređemo sa cestovnog na željeznički promet. E, povećat ćemo kapacitet željezničkog prometa u Lionu e, prometa sa Španjolskom i prometa iz Marseja e, zatim željeznička pruga koja povezuje Veneciju sa drugim gradovima i tako dalje. Dakle, sve su to e, željeznički koridori koji se suočavaju naročito s nekim izazovima kao što je to slučaj u Španjolskoj sa e, RTMS-om. E, i granicom između e, granicom e, Mađarske kao i problema sa granicom u Sloveniji. Dakle, dosta se to treba još intenzificirati, a možete vidjeti na slajdu ovdje glavne od elemenata. Merci beaucoup, monsieur et Hvala, gospodine Balas, a sada Otvaram raspravu e, o ovom drugom dijelu. Gospodine Wim van de Kamp, e, izvolite. Hvala najljepša, gospođo predsjedateljice. E, ono što je, je Brian Simpson je sada koordinator za autoceste mora i održištovost. Je li je to novi naslov ili je to samo počasna titula za njega? I sada idemo dalje. E, mnogo je kritike upućeno ovom jedinstvenom pomorskom prozoru šteta za Europsku uniju i za Europsku komisiju da je to tako. Kako tu želite radite? Kako na to gledate? Imam dojam da komisija želi početi iznova imamo tu koordinatora za autoceste mora kako, kakvi su kontakti sa IMOM, sjedište u Londonu, a čista pomorska plovidba tu je jako važna. Kakvi su kontakti sa IMOM, možemo li to nekako poboljšati? Gospođa Pajs, ja sam potpuno protiv toga da da održavanje E, taj element e, da je to potpuno u samo odgovornost TNT-a e, ako države članice ne žele održavati vlakove onda ne zaslužuju da budu u TNT-u ali imamo tu izuzetak a to je jaružanje Dunava to je za mene investicija gospođa Pajs Eh, jesu li svi u to uvjereni? Jeste li uvjerili u to i Europsku komisiju? Susjedne zemlje, sljedeća tema, kako se one tako lijepo zovu, susjedne zemlje. Eh, eh, kolegica Neli nije sad tu. Te susjedne zemlje i geopolitički odnosi u Europi, to je vrlo vrijedna kombinacija ne znam kako mi u europskoj raspravi kad e, govorimo o mobilnosti, operabilnosti i tako dalje, kako možemo bolje e, dovesti do izražaja našu suradnju. Ono što radi Rusija. E, oni su došli i do granice Kosova. Tu je utjecaj njihov već vidljiv a zatim pitanje Pavelu e, Vojčehovskom. Imamo prometnih e, poduzeća koje ne plaćaju tunel na Gothardu i, i voze oko tog e, tunela kako bi prištedjeli 370 eura ili tako nešto. Kako se to može opravdati i objasniti? E, imamo tunele, trebamo ih i koristiti. E, Gotthard tunel e, nekako ostaje po strani dok se za autoputeve plaća cestarina. Kako izgleda budućnost tog tunela? Gospodin Bodevik i gospodin Zeki u, gospodine Ceki vi ste rekli da se francuska vlada bavi time da E, prekogranične e, projekte e, da to ne bude više prioritet. I Hollande i Macron idu tim putem. To je opasna situacija ono što je gospodin Vodevih rekao je e, pozitivno, ali jednu stvar bih želio riješiti. Mentalitet da se moramo e, zadovoljiti sa cefom na sadašnjoj razini, to je premalo uvjetovanost i dodana vrijednost. To mora biti sadržano, a CEF je zato vrlo dobar primjer. Mislim da i komisija i Europski parlament E, moraju dati više novca, a ne manje nakon Brexita. E, kolega Vojčehovski, e, govorili ste o tunelu. zeleni u Njemačkoj, u Sjevernoj Njemačkoj blokiraju taj projekt, a gospodin Kramer ima vrlo dobre kontakte sa zelenima u Njemačkoj E, zar ne bi on mogao malo e, prioniti, e, se pozabaviti tom stvari i nešto postići. Zeleni u Njemačkoj imaju trostruku agendu. Možda tu gospodin Kramer može nešto napraviti. Hvala, niste baš ispoštovali vrijeme. Ispričavam se zbog toga. Dobro, u redu o, za ovaj put samo. Predajem riječ e, sljedećem zastupniku. Hvala najljepša na svim e, izlaganjima. Drago mi je što vas vidim ovdje u Briselu. Prvo pitanje želim postaviti Brajanu. Prije dva tjedna smo bili na Siciliji. E, sa odborom za promet. Tamo smo razgovarali s nadležnim ljudima koji su zabrinuti za financiranje njihovih luka i rekli su da nisu zadovoljni europskom e, strategijom i tako dalje. Pokušao sam im objasniti na koji način će to funkcionirati i e, kako će Europska komisija pristupiti tome od ozdoka gore pa me zanima je li došlo do nekojih izmjena, je li već krenulo to na bolje ili ne. A... Kurt, lijepo je da si tu, da te opet vidimo. Imam jedno ili dva pitanja, jednu primjedbu, jedno pitanje. E, e, radi se o, o onome što je sada rekao kolega Van de Kamp, to jest da francuska vlada E, više e, to ne smatra prioritetom. Mm, e, ona se ne bavi više toliko prekograničnim problemima koliko problemom konurbacija. Ako je to tako, to je jedan strateški pristup. Bilo, da li bi bilo zanimljivo da nakon pet godina da pokažemo da je to bilo jako uspješno ono što je radila Europska unija. Pa onda u sljedećem sedmogodišnjem programu prometnih mreža e, da možda malo e, prebacimo ovlasti. Od kad sam u parlamentu onda uvijek stalno čujemo da kad se vlade mijenjaju, mijenjaju se i prioriteti pa i ulaganja. Ulaganja se nekako smatraju kao nerentabilnima. Uh, da li je e, potrebna promjena ugovora ako ne onda bi države članice e, moraju obvezati da neće zaboraviti ono što su prijašnje vlade obećale a drugo pitanje e, kad smo počeli sa zakonodavstvom imali smo sasvim drugačije okvire i pretpostavke imali smo Druga, e, imamo sada e, zakon za CO2, imali smo skandal sa dizlom. E, trebamo i to hitno infrastrukturu kako bismo dekarbonizirali promet. Govorim o Kornet. Tu trebamo o, izgraditi obaveznu infrastrukturu koja će e, doprinijeti tome da se prebacimo potpuno na elektrifikaciju. E, e, da li o tome razmišlja komisija? Kako ćemo s time postupati? Evo, to su moja pitanja i primjedbe. Hvala. Hvala gospodine Ercug. Držali ste se vremena, gospođa Meissner. Evo, ja ću se pokušati držati vremena kao i kolega. Prvo pitanje želim uputiti Brajanu. Evo samo kratko. Ti si govorio o e, jedinstvenom prozoru. Je li istina da neke luke već koriste taj jedinstveni prozor i da zapravo nisu ostvarile prednosti? A zatim što se tiče objekata u e, lukama ne znamo da li su već dostupna sredstva za to. Dva pitanja o održavanju E, o tome e, nam govore skiperi u e, unutarnjim plovidbenim putevima, a također ste govorili o intermodalnosti. Postoji li ta intermodalnost u riječnim i morskim riječnoj i morskoj plovidbi. Gospodin Vojčekovski, vi ste govorili o E, multimodalnom koridoru za koji ste e, nadležni. Koje su multimodalne platforme u vašim koridorima? i e, budući da ste govorili o Alpima, vi ste rekli da se prelazi na željeznički promet umjesto cestovnog, ali pitam se što je sa vodenim prometom. Gospodin Seki, vi ste govorili o granici između Francuske i Španjolske. Postoji li neki napredak na ovom području? I drugo pitanje, inovativno financiranje je važno. Koliko ja znam, pilot projekti nisu bili mogući e, do sad u okviru CEFA. Je li to točno i znate li nešto o tome? Dva pitanja E, prekogranično e, regionalno promicanje e, mora biti više u središtu da li će onda regije to financirati ili kako ste to zamislili intermodalnost to me jako zanima kakve platforme postoje i na kraju što se tiče mediteranskog i skandinavskog koridora E, držim se onog što je rečeno o našem putu na Siciliju. Je li točno da Rim ne traži dovoljno projekata za Siciliju? To je ono što su nam rekli na Siciliji. I je li istina da su se oni previše usredotočili na kopno Italije? I što je sa mostom ka Je li moguće da će se to napokon ostvariti jer to svi žele na Siciliji? Merci Hvala, gospođo Masner. Da, držali ste se dodijeljenog vremena za razliku od drugih. Baš... Gospodine Kramer, izvolite. Zahvaljujem na izlaganjima. E, brodarski promet, tu ne trebamo tehničke inovacije teško ulje ako e, se e, smanje na 0,1 e, to je je puno škodljivije nego najprljavi dizel. Dizel ne treba tehničkih inovacija. Zašto su dozvoljena teška ulja? To treba zbrinuti kao otpad E, tu možemo pričati što god želimo. E, e, morski promet jako šteti okolišu. Kako se na to reagira? Zašto ništa ne poduzimamo? Eh, puno smo čuli o velikim projektima, o projektima za tunele. Za 100 milijuna bi mogao eh, eh, prugu između Breslao i ne znam i drugog ušparati 2 milijuna eura. Kakva su naša iskustva? Tunel Gotthard je dovršen a neke pruge u Njemačkoj će se izgraditi e, tek 2043. Kad će biti tunel na Brenneru biti gotov? E, u Njemačkoj smo e, već neke pruge usavršili, mnogo uštedili. Međutim, 2043. će neke pruge biti tek gotove. Eh, prilazne pruge eh, one se uopće ispuštaju iz vida nisu godove eh, bila bi to dobra mogućnost da imamo multimodalni promet moglo bi se voziti jedan komadić brodom zatim željeznicom i tako dalje ali to vlasti ne zanima most kod Mesine, e, o tome se radi, a, a kod Gotharda se ništa ne radi. Tu nema dovoljno novaca. Veliki projekti, da li se samo na tome radi? Sanjamo o tome da imamo više novca, ali nećemo ga dobiti. Mora možda se odlučiti da jedan tunel ne izgradimo, ali e, da drugdje poboljšamo infrastrukturu. Komisija mora e, e, vršiti pritisak na države članice da izgrade ove prilazne pruge države članice stalno blokiraju i projekte rade samo prema svojim nacionalnim interesima nemaju na uh, u toj svojoj viziji uh, europski interes um, mm, Brusel i Valencijenova pruga tu uh, uštedimo jedan sat ali to nećemo niti za 25 godina biti gotovi Imamo e, tunel nad Gotthardu, ali nemamo prilaznih pruga. E, evo, e, to su sve vapaji u pustinji koji ne nalaze nikakvog odgovora. Prilazne pruge moraju imati moraju biti u fokusu Htio bih čuti e, informaciju o tome kako tu reagiraju države članice u takovim e, diskusijama. Mm, nisam govorio o drugim tunelima, ima ih još mnogo. Hvala gospodine Kramer. Ja ću sada dati riječ na dvije minute drugim članovima koje nisu korni. gospođa Lasander. Hvala lijepa koordinatorima na svim ovim informacijama. Gospodine Simpson, slažem se sa Vimom van de Kampom. Možemo li govoriti o, o ovim novim autocestama mora, e, o vezama između luka? Postoji li interes za e, taj e, bolji protok prometa? E, gospodin gospodine tunel na Račtatu. Moramo, gospodin Van de je rekao da nije potrebno da Mm. trebamo alternative da se ništa ne blokira kad se u, u robnom prometu e, problem a, a, Atlantskog koridora i e, činjenica da Francuska više nema prekogranične prioritete u glavnom fokusu. Dakle, da je to skinula s popisa prioriteta. E, moje logističke informacije e, potiču iz semestra. Moramo ostati pri semestru E, e, deficiti nastaju e, ljudi se uopće ne brinu za europske projekte nije to samo Macron moramo te ljude pozvati na odgovornost europski projekti e, nisu važni samo za europljane već i za francuze to bi trebalo reći gospodinu macronu on se ne može samo ovako povući iz projekata e, toga mi je dosta e, stalno slušamo moji Eh, eh, šoferi iz Španjolske su eh, odgovorni za dumping, a Francuska se nikad ne poziva na odgovornost kad ona zanemaruje prekogranične veze. E Toga mi je zaista puna kapa, frustrirana sam. Možda imamo i druge prioritete ali kad kažemo jedini problem koji postoji e, e, je koridor e, na sredozemlju da da tu imamo problema sa dugim vlakovima ili dugim kamionima trebamo to ozbiljnije shvatiti Molim vas e, malo više odgovornosti. Hvala lijepa. Nisam mogao sudjelovati u prvom dijelu rasprave. E, bilo je problema u zračnom prometu, dakle nisam stigao na vrijeme ovamo. E, govorio bih o sredstvima i o načinu kako e, ćemo postići e, interoperabilnost u sigurnosnom sustavu u okviru RTMS-a. E, trebamo dovoljno sredstava za CEF. Mišljenja sam da trebamo koristiti i alternativne izvore financiranja. Pred tri godina sam predložio jedan pilot projekt za financiranje RTMS-a E, još jednom se ispričavam što nisam e, bio na prvom dijelu rasprave. Hvala lijepa predsjednice e, za velikodušnost. Ja sam isto kasnila, ali u odboru za ribarstvo je jedna izvjestiteljica došla kasnije. Evo, e, sljedeće imam pitanje e, za gospodina Zekija. Već smo o tome i raspravljali, financiranje inovacija. Imamo li e, nešto inovativnije od poštivanje obveza. Koji su prioriteti e, u prometu e, za Europu? E, luke i zračne luke koje su potrebne za interoperabilnost i za uspostavljanje veza. Imamo jednu kartu Europe koja je mjerodavna za komisiju 1% BDP-a uh, u Europi se izdaje na granicama kako bi se uh, uh, iskorijenila uska grla i čepovi E, u Baski e, granica e, između Francuske i Baskije. Situacija je tu jako loša. Uvijek se bojim kad se vozim tom autocestom. Tu su ogromne emisije CO2 Radi se tu i o sigurnosti. U 2013. se parlament i vijeće složilo za novi popis prioriteta e, za projekte koji proizvode dodanu vrijednost. Tadašnji e, predsjednik Trana je rekao da se treba financirati samo oni projekti koji su od e, primarne važnosti za Europsku uniju. Trebamo e, inovativnija rješenja. E, projekti se financiraju, a ne vode nikamo. Dakle, nemojmo govoriti o inovacijama. Europa gubi novac jer neiskorištena ulaganja znače korak natrag ako želimo uključiti e, privatni sektor u promet moramo povratiti pravnu sigurnost e, ako ne postoje e, pravna sigurnost onda nema povjerenja pa onda nećemo dobiti financiranje inovativnih projekata države članica i, ministarstva se moraju obvezati. neće biti budućnosti za Atlantski koridor. Pozicija Francuske je bila neprihvatljiva već u prošlosti. Obveze e, treba ispuniti, treba ih ispoštivati. Ono što je potpisano treba ispoštivati države članice poštujte svoje obveze. Projekti e, e, koji su e, dogovoreni u prošlom stoljeću da se o tim projektima tek danas pregovara, pa to je zastrašujuće. To je problem koji moramo riješiti. Ne možemo imati dvostruke standarde. Hvala lijepa. Prva stvar, svi se slažete, e, a i koordinatori treba više bespovratnih e, sredstava. Svi se u tome slažemo jer to su poluge koje će e, povezati sve naše regije ali ova pitanje blendinga mi se ne sviđa. Da, blending, ali prvo se moramo boriti za bespovratna sredstva. E, borimo se prvo za sredstva, a onda ćemo dalje. A druga bitka E, gospodine Salini, to ste dobro rekli. Skandalozno je da u e, Junkerovom fondu e, manje od posto sredstava se daje za promet. Druga stvar, sada je krajnje vrijeme da budemo samo kritični. Mark, tržište mora biti poluga ali i tu možemo napredovati. Imamo projekte za održivost infrastruktura, utjecaj na okoliš i e, transparentno financijskih planova. Po tim pitanjima moramo biti aktivni. Da li vi dijelite tu volju? Drugo pitanje brzo Eh, nisam fan eh, eh, ove linije za Torino. Gospodine Bavel, vi ste rekli radovi su odloženi jer su građani protestirali. Nismo ovdje da podupiremo projekte kojima se protive građani moramo uzeti u obzir volju naših sugrađana. E, potpuno se slažem s kolegama da da e, neki projekti e, nisu potpuno iskorišteni. trebamo koristiti alternative Eh, ova eh, linija za Torino će biti gotova tek 2038. Eh, ostavit ćemo da kamioni tako voze i dalje. Moramo ne možemo čekati 2308. U toj dolini su pitanja onečišćenja strašna to e, onečišćenje je tamo e, neprihvatljivo. A što se tiče riječnog i morskog prometa, to je zaista važno pitanje. Radi se o koridorima. E, oceani i mora su naša budućnost. Moramo napredovati u tom sektoru kako možemo iskoristiti sav potencijal naših mora i oceana. Evo, izvolite, imate sada dosta vremena za odgovore. Gospodin Ceki mora stići na vlak, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Vrlo kratko e, nešto na što mi je skrenuta pozornost. Prvo, pozorno pratimo što se događa u Francuskoj vezano za odluke koje je francuska vlada e, treba donijeti. Dakle, još ništa nije završeno, ne želimo se miješati, mi smo optimistični da europska e, predanost uključujući potporu Eh, naravno eh, razvoj jedinstvenog tržišta i uredbe TNT, da će to u potpunosti biti ispoštovano. Ono što mogu eh, reći u ovoj fazi, čak i ne mogu to izgovoriti. Dakle, mi ćemo pozorno pratiti i možda će u budućnosti biti zanimljivo razmijeniti mišljenje o upravo tom konkretnoj temi. Što se tiče e, Baskije, tu se stvari odvijaju u zadovoljavajući način, unatoč različitim problemima. Trenutačno znate da nakon nove uredbe e, CEFA i nove e, definicija projekata na koordiniju, to je predmet pozornosti opće uprave MUV Dakle, mi cijenimo sve što se događa u Francuskoj i e, pozorno pratimo što se e, događa na drugoj strani, možda ćemo se tome vratiti. A što se tiče e, promjena samog širine kolosijeka će trajati drugo, ali treba uvesti mjere koje će dovesti do boljih rezultata kao recimo izmjena E, kolosijeka za e, vlakove i mislim da tu postoje vrlo zanimljive događaji. Što se tiče inovativnog financiranja i projekta projektni eh, projektne obveznice to su eh, to su, to su eh, preteče Junkerovog plana dakle to je nešto što se provelo to u našem izvješću postoji dio koji se odnosi na inovitavno financiranje na raspolaganju s vam ako želite konkretne informacije ispričavam se svima vama no nažalost većina letova za Italiju bila je e, kasnila, ja sad moram stići na jedan koji je ipak na vrijeme. Dakle, hvala vam lijepa. E, hvala gospodine Seki što ste odgovorili na postavljena pitanja. U svakom slučaju ćemo biti u kontaktu s vama ako bude bilo dodatnih pitanja i znajte da ste uvijek dobrodošli na ovom odboru. Sada predajem riječ gospodinu Bodvigu. Izvolite. <laughs> Ja sam uvijek rado ovdje u parlamentu jer vjerujem da e, e, zastupnici Europskog parlamenta su dobri sugovornici e, i zagovornici novog proračuna CEFA i da trebamo njihovu potporu jer prije svega trebamo uvjeriti države članice. Stoga smatram da e, pitanje, dakle idući e, višegodišnji financijski okvir neće samo odlučivati kako se dalje razvija Europa, već e, će u našem području nadležnosti da li je sedam godina, odnosno u našem slučaju četiri godine rada ili je to bilo smisleno ili hoće li se to nastaviti. I e, tema koju ponovno moramo formulirati jest ta dodana vrijednost Europske unije. Ako izgrađujem jedno područje, imam velike projekte, ali ne uspijevam i sagraditi potpunu mrežu, onda je to krivo i to je onaj odlučujući element. E, moj kolega gospodin Iseki je morao otići, ali i u e, e, e, izvješću smo imali cijeli niz prijedloga kako što učiniti kako bismo osigurali tu dodanu vrijednost na razini Europske unije i naša pozicija u izjavi svih koordinatora bilo je da mi to trebamo, to je model uspjeha i bilo bi zapravo ludo odustati od tog modela. Umjesto toga u Europskoj uniji imamo najveći udio E, izdataka u sektorima koje ne stvaraju dodanu vrijednost Europske unije već dovode do zapravo izjednačavanja standarda različitih država e, članica, stoga moramo lobirati e, za tu dodanu vrijednost. Druga, druga točka, elektrifikacija. Imamo treći program rada sa državama članicama. To znači imamo odobrenje i ne možemo izravno e, djelovati u državama e, članicama, ali naravno možemo djelovati preko e, plana rada i to je ono ključni dio gdje možemo djelovati. Dakle, u mom području se grade pristupne pruge E, Bečko novo mesto Bratislave jer naravno želimo e, da Zemering e, bude uspješno, stoga gradimo dakle pristupne pruga i to naravno ovisi o projektima. Karl i ja po, razmišljamo o tome kako pojednostaviti u postupak izdavanja dozvola, dakle ne što se tiče kvaliteta ali što se tiče vremenskog okvira. Što se tiče regionalne regionalnog promicanja. Naravno da nećemo ulaziti u to područje, ali moramo se fokusirati da se objedinjuju sredstva. Ehm, kako, zašto se iz tih regionalnih sredstava ne bi onda izdvojila sredstva koja bi mogla biti usmjerena na stvaranje novih mjesta, na gospodarski rast? Zašto ne objediniti sredstva iz različitih fondova regionalnog e, razvoja? Jer ako imaju svi premalo, onda Europa neće funkcionirati. Ako objedinjujemo sredstva u tom e, smislu bih želio da me shvatite jer e, inače bi se države članice e, bojele, dakle ono što trebamo je konstruktivni zajednički rad. A što se tiče financiranja, e, blending je dobro funkcionirao, no pogledajmo što možemo učiniti bolje, što možemo podesiti kako bi svi oni koji imaju, koji se zainteresirani eh, za Europu kako se boriti onda za CEF i eh, samo u eh, zapravo jednom kontekstu i jednoga i druga, drugoga možemo doći do faktora multiplikacije. I još možda kratko. Naravno da se svi moraju pridržavati svojih obveza. Hvala Gospodine Simpson, izvolite, predajem riječ. Želim zahvaliti na na onome što sam govorio o e, digitalizaciji, no činjenica je e, da pomorski promet i logistika su oslonjeni na digitalne potpore Stoga smo se usredotočili upravo na taj aspekt ja nisam digitalni čarobnjak, ali prepoznajem da je to važno u pomorskom prometu i e, logističkom lancu. Dakle, to je jedan od prioriteta. Što se tiče e, pomorskog jedinstvenog pomorskog e, prozora, je li to nedostatak? Dakle, smatram da jedinstveni pomorski prozor je nešto smisleno, da ga trebamo proširiti na jedan jedinstveni pomorski e, prozor. E, e, države članice su te koje zapravo ne žele pojačati napore u ostvarivanju jedinstvenog pomorskog pozora i koji ne želi e, vidjeti da kamioni iz Portugala do e, Danske dolaze sa jednim dokumentom, već šest ili sedam dokumenata moraju imati na tom istom putu. E, dakle, ja sam definitivno za jedinstveni pomorski projez. Trenutno nešto se odvija između Španjolske i Italije koje zajednički rade na rješavanju tog pitanja. Mi smo aktivno uključeni u to E, e, problem sa pomorskim autocestama jest ne možemo dati novac luci koja nije e, sveobuhvatna proširena luka i možda jest proširena luka, ali mora imati veze sa drugom državom članicom. To su naše pravila E, dakle to su pravila za e, pomorske autoceste, dakle moraju biti uključene dvije države članice, možete reći, to je glupost, ja se s time ne slažem. Niti ja ne, ali to je tako. Pokušavamo u našem e, radu kada proširujemo svoj posao da promijenim, da to promijenimo i da e, vidimo postoji li e, prostor za rad sa tim lukama jer postoje puno drugih e, luka u Finskoj i u Španjolskoj kako bismo im pomogli kako bi razvili veze tu je postoji veliko zanimanje za povezivanje luka sada su luke zainteresirane za uspostavu veza i, e, sa drugim lukama zato zbog same prirode e, lučke industrije često sam rekao da jedan od velikih problema s kojima smo suočeni je da su luke privatne e, privatni operateri i vrlo su sumnjičavi jedan prema drugome no postoji dakle e, zanimanje za povezivanje. Michael film, to je strašno. Ja bih želio vidjeti alternative e, fosilnim gorivima, jer, e, jer LNG je na posljedku ipak fosilno gorivo no ipak je to bolje rješenje i bolja opcija nego e, teško loživo ulje. To je jedino što mogu reći. Džezin što se radi na e, postrojenjima, za prihvatnim postrojenjima u e, lukama, ali opet radi se o tome da trebaju biti uključene dvije države članice. I još dvije stvari. Gospođa Bilbao, sve što ste rekli, ja se s vama mogu složiti. Ali kažete to krivim ljudima. To morate reći državama članicama, jer su države članice te koje svakih četiri godina mijenjaju svoje mišljenje, mijenjaju projekte, stoga je vrlo teško i mi smatramo da je to frustrirajuće kao koordinatori koji pokušavamo e, raditi i voditi jednu dugoročnu politiku sa državama članicama koje neprestano mijenjaju svoje vlade svako malo. I konačno predsjednice, vi ste moja junakinja tjedna, junakinja godine kada ste rekli da je pravi izazov da budućnost i da je pomorski sektor upravo naša budućnost. Aleluja. Vous voyez, il suffit pas grand chose Vidite, nije potrebno puno kako bi ljude učinili sretnim. Nastavljamo. Gospođa pej izvolite počet ću s gospođom Manekom. Što se tiče usluge, to je na samom početku stvari 6. ožujka je eh, veliki kongres o tome u Rotterdamu. Jedna stvar koja je sada jasna da možete koristiti eh, imate, eh, dakle, možete ići u bilo eh, koje javno prijevozno sredstvo, a sada pokušava doći i promet. Što će se s time dogoditi, ne znam, a ako ću imati vremena, otići ću na taj kongres pa ću vas izvijestiti. Dakle, održavanje nije sastavni dio TNT-a. Jedina stvar, ako e, radimo infrastrukturu s državama članicama i ako države članice nemaju puno novca, onda mislim da je naša odgovornost da zapravo da vidimo imaju li dovoljno novca za održanje, jer je to inače to vrlo opasna stvar ako e, izgradite cestu ili e, željezničku prugu, onda imate dugoročnu e, obvezu u vašem proračunu za idućih 50 godina da to održavate. I to je vrlo važno i naravno puno više je seksi izgraditi nove ceste i željezničke pruge nego ih održavati. To je važno za sigurnost. E, što se tiče jaružanja e, Dunava, ne slažem se s vama da je to investicija, to je održavanje. No u svim e, uredbama CEFA i drugdje održavanje Dunava može se raditi, mogu obavljati jaružala, a mi to možemo, mi smo učinili to, naime kupili smo jaružalo i dobili smo poruku Bugarske da je natječaj završen da je e, brod tamo i da počinju jaružanja. Dakle, radi se o kombiniranom dakle, području Bugu, Bugarske i Rumunjske. To je zaista nešto na što možemo biti ponosni, da je to postignuto i da je počelo funkcionirati. Ne radi se dakle o jaruženjemu, dakle ne radi se o hardveru i e, mjerenju dubine samog e, plovnog puta, E, korištenjem sredstava CEFA. Susjedne zemlje. Susjedne zemlje su toliko važne zato ako imamo koridor, uzmimo Srbiju, koja je na sredine Srbija, ima e, veliku ustavu, dakle e, željezna vrata, E, koja je imala vrlo različitu e, fleksibilnost. Dakle, održavali su tu ustavu, ali je njoj potrebna obnova. Ako nemaju novca za to, onda e, ne možete to napraviti i nemate koridora. Stoga je važna modernizacija upravo toga tijekom idućeg proračuna da se na taj način pridonese prekograničnim projektima. Gospođa Meissner Izvolite go odgovoriti još gospođi Meissner Intermodalnost, da to postoji, dakle mi eh, mi dakle eh, se pobrinemo za to da je luka povezana sa željezničkom cestom, sa eh, cestom, a ako je moguće i sa željezničkom prugom. E, i to radimo sa nekoliko luka. E, reći ću vam još nešto o teškim uljima, ali kasnije. Merci beaucoup, Hvala najljepša. Gospodin Bales nije tu. Predajem riječ e, Pavelu. Izvolite. Uh, uh, uh, e, počet ću s nekoliko blokova. Prvo, pitanje tko blokira koga. E, dakle, radi se o lokalnom stanovništvu. Dakle, to je tipično infrastrukturno pitanje. Kada ste spominjali Winter van Kamp, da zeleni blokiraju e, proceduru Radi se samo o e, pravnim propisima, pravnim procedurama e, koje uključuju naravno onda i mišljenje lokalnog stanovništva. To će se e, dogoditi kao što je rekla gospođa predsjednica to se mora pomiriti sa pravim pristupom i novac mora i odnosno rješenja moraju doći od vrha prema dolje, jer bez tih instrumenata kao što je ublažavanje e, željezničke e, buke ne možemo završiti koridore. Pitanje te buke tko treba financirati e, taj projekt? Deutsche Bahn ili to treba biti sufinancirano iz CEFA, iz Europske unije. Smatram da treba CEF to sufinancirati jer radi se o, tome da Deutsche Bahn nije odgovorna za to da ljudi žele, e, naravno ako stanuju u blizini željeznica, njihova vrijednost nekretina se smanja i to je zapravo značajan element e, kada se radi o e, suradnji. Dakle, insistirati na e, smanjivanju željezničke e, buke uz nekoliko drugih mjera kako bi se ublažili, e, ublažio ta vrsta onečišćenja. To mora dakle doći iz sredstava CEFA. Drugo pitanje bilo je o gospodin Van der Kampen o tome kako možemo potaknuti Eh, eh, pristupne ceste, recimo eh, gotatu švicarska Švecarska će završiti svoje pristupne ceste do 2020. Govorili su pred odborom TRAN, a možda će drugi završiti svoj dio posla za 20 godina. No činjenica da preko alpinska um, ruta uh, ima koristi od 80% vlakova koji uh, prolaze kroz uh, Gotard, bit će oni na ruti između Njemačke i Italije. Dakle, ko ima koristi od gotarda Naravno, zemlje koje bi željele nastaviti sa tim preko alpskim tranzitom. I posljednje pitanje bilo je pitanje modalnosti. Gospođe Majster, naravno, ja sam i mislio intermodalno u e, općenitom smislu kada se radi o riječnom prometu. To nije primjenjivo na e, Rajnu. Postoje tri platforme na Rajni koje su vrlo učinkovite a o, na drugim riječnim putvima, dakle Rajna je, ima još 20% e, kapaciteta. Kada se dogodio e, incident Rajnštad, onda se jedan dio e, prometa odvijao Rajnom, no najveći dio prometa preusmjeren na cestu Dakle, došlo je do tog prebacivanja na cestovni promet. Gospodin Kramer, vi ste spominjali održavanje, kao što je Karla rekla, to nije u cefu za financiranje, no naravno trebamo savjetovati i gledati one koji žele e, promicati ove projekte da gledaju cjelokupni trošak projekta, a to znači uključivati i održavanje u to. I na posljedku e, želio bih reći da neka od pitanja kao što su Mesina i druge e, bih proslijedio Pat Coxu i bit će odgovorena u pisanom obliku. Hvala vam lijepa. Hvala najljepša na svim odgovorima. Mislim da su naši koordinatori zaslužili aplauz. Dosta vremena su proveli sa nama i doista su e, nam bili na raspolaganju svaki put kada ih pozovemo vrlo rado dođu na sastanak našeg odbora mislim da imamo jako dobru suradnju s njima i e, zato su zaslužili ogroman aplauz Et, euh, et, et, et oui, pour la prochaine programmation, nous ferons en sorte que le... I za sljedeći put ćemo uh, dobro predstaviti i CEF. Još nisam završila. Sur, euh, vous avez pointé quand même tous la capacité de... Svi ste govorili o tome da postoje prepreke i iz država članica. To je ono što je važno napomenuti. Dakle, ponekad neki projekti jednostavno ne mogu napredovati zbog političkih problema u državama članicama, zbog smjene vlade ili nečeg drugog. Ali u svakom slučaju mi ćemo morati koristiti tu europsku dimenziju za e, bolju povezanost koja je svima potrebna i to vam evo sada kažem zato što doista mislim da europski projekt ne može biti realiziran bez dobre povezanosti i bez toga da se eh, robe i građani kreću slobodno u cijeloj Europi. U svakom slučaju želim vam se zahvaliti na vremenu. Hvala i unaprijed kolegama koji će postaviti dodatna pitanja. E, i mislim da ćemo se svi uskoro ponovno vidjeti u svakom slučaju u travnju u Ljubljani, zar ne? Pa i mi ćemo tamo biti, tako da ćemo se tamo vidjeti. Hvala. Gospodine Van imali ste jedno pitanje? Ne? Dobro. Onda se vidimo sutra u 9 sati. Hvala i prevoditeljima.